and that uh, in terms of interpretation priority is given to uh, languages of full members of, of uh, SEDA. Allow me now to, Dopustite mi da prijeđemo na usvajanje dnevnog reda današnjeg sastanka. Svi ste ga dobili. U nedostatku u slučaju da nema nikakvih primjedbi, e, smatrat ću da je dnevni red usvojen. Dame i gospodo, tijekom e, proteklih sastanaka razmitrali smo informiranje o e, misiji odbora sede u Mali. Odlučili smo odgoditi usvajanje izvješća nakon živahne rasprave. U međuvremenu smo zaprimili pisanu izjavu Javiera Narta iz Aldea, europskog eurozastupnika, koji je duže ostao u Maliju, tamo je puno i putovao i, i koji je spreman izvijestiti nas o svojim nalazima. Odlučila sam mu dati nešto vremena u ovoj fazi dakle na današnjem sastanku. Mislim da će to biti korisno, a nakon toga će uslijediti usvajanje izvješća u pisanom postupku. Tako da i dalje će ostati vremena za amandmane nakon izlaganja gospodina Narta. Imamo određenih e, problema vezanih uz nalaze gospodina Narta, budući da su oni unilateralni. Jedan član misije je gospodin e, Nart, a e, ostali članovi, dakle mi ostali smo već bili otišli iz Malija. Svejedno, mislim da bi bilo dobro da se to primi na znanje i uzme obzira ako je moguće. Izvolite, gospodine Nart. Hvala, gospođo predsjedavajuća misija u Mali od e, iz veljač, u veljači 2013. godine dovela je do odnosno to je nešto što je bilo vezano uz e, formiranje šest e, bataljuna u Maliju. Svaki se sastoji od 610 e, vojnika i oni su integrirani u vojne taktičke skupine. I to je nešto što je trebalo biti u potpunosti operativno. Na desetke milijuna eura smo potrošili na to i kada razgovaramo s onima koji su bili u Kulikuru i koji su se bavili obukom vojnika, čuli smo da nismo uspjeli e, obučiti e, učinkovito niti jedan bataljon mi zapravo uspostavljamo vodove od 33 e, vojnika koji su operativni, evo to je stvarnost. Možemo reći što god želimo o tome kakva je bila naša misija, ali u e, nam, nam pali Lampali u zadnjem sukobu neke jedinice iz Masine uspjeli su e, pobijediti e, veće snage malijske vojske koje su, koji su pobili. Govorili vi sa španjolcima, francuzima ili Nijemcima koji ih obučavaju, oni će vam reći da odnos između e, službenih tijela, odnosno lica E, i vojnika ne funkcionira. Oni, jedino što funkcionira je rad s francuskim vojnicima, zato što oni e, nude strukturu, a malici onda to mogu slijediti. Ali malici naprosto ne mogu funkcionirati sami za sebe. Postoje veliki nedostaci u obuci koja se nudi, ali isto tako E, vojnici ne dobivaju ubojito oružje. Nema smisla pokušavati obučiti ljude ako ne dobivaju e, potrebno oružje. Ono što mi činimo je glupo i kriminalno. Čak i ako je politički korektno, mi zapravo tratimo milijune eura, zato je glupo, a kriminalno je zato što šaljemo ljude tamo i u borbu, a nisu dovoljno obučeni. Svaki vojnik će vam reći da kada e, obučite ljude, provodite obuku, instruktori moraju ići u borbu s tim, s tim vojnicima. Europski instruktori bi trebali ići u borbu s njima, ali to je zabranjeno jer na političkoj razini rečeno da vojnicima nije, vojnicima to nije dovoz, dozvoljeno. Ja poštujem one vojnike koji čine najbolje što mogu u toj situaciji, ali su oni politički kastrirani, ako se može tako reći. Oni naprosto ne mogu činiti ono što bi trebali činiti i ne mogu vidjeti kako se e, postrojbe bore i stoga ne mogu provoditi učinkovitu operativnu analizu. Mogu samo gledati što se događa e, preko izvješća koje dobivaju. Tako da naš posao se ne obavlja na ispravan način mm, i postrojbe se ne bore kako treba. Najbolje što možemo napraviti je da uspijemo provesti obuku nad 33 e, vojnika u određenom periodu. To je jedino što uspijemo napraviti. Naprosto drugo ne funkcionira. Ja sam bio u Mali od 2014. godine i jako dobro poznajem e, Mali. 2014. godine e, morao sam putovati Malijem čak i iza opti Međemeja. Međutim, Islamisti su prešli e, rijeku e, Niger. U Gurmada Rusu je pustinja, a između ceste zamokti Mokti Gal nalaze se e, mesine, to su gerilske snage i svi znaju da su to skupine koje su nomadske, i zapravo nisu uključene u uobičajene sukobe koji se temelje na e, borbi za zemljište. Sada gerilske snage djeluju e, na 200 km sjeverno od Bamaka i prešli su rijeku Niger i ne znamo uopće što će se dogoditi u području Moktija. Dakle, strateški e, situacija se stvarno pogoršava nemamo e, operativne vojne jedinice. Zadnji sukob u Nambali značio je da su mesine koje su imali svoje e, postrobe koje su pobjedile e, brojčano nadmoćniju malijsku vojsku. Moramo znati da kada se suočavamo s vojnom silom, ne možemo se baviti metafizikom i filozofijom E, postoje određene obveze, u to ulažemo i novčana sredstva i postoji istinska potreba za e, prikladnom e, prikladnim oružjem i streljivom u tom području. Jedino što je postignuto, postignuto je zahvaljujući francuskoj vojsci koja sama djeluje tamo. Politički korektan pristup Europske unije naprosto ne funkcionira. Ne uspjevamo postići ono što bismo trebali. I vidim da se isto događa sa španjolskim e, postrojbama. Mi pružamo logističku potporu, ali samo Francuzi se postavljaju onako kako bi trebali, dakle daju vojnu podršku. Drugo, kada pogledamo e, cjelokupnu sigurnosnu e, situaciju, u Bamaku se dosta sluša o obuci, o tome koliko ljudi prošlo, obuku o ljudskim pravima i tako dalje. E, govori se o policijskim snagama i snagama unutarnje sigurnosti, ali kad ih pošaljete na teren nisu dovoljno plaćeni pa dolazi do korupcije moraju živjeti u tom području, tako da žive na grbači ljudi e, koji tamo žive, lokalnog stanovništva. A lokalno stanovništvo ih se više boji nego gerilaca i gerila zapravo na kraju štiti građane umjesto da to čine policijske snage. Tako da, iako nismo zadovoljni zbog onoga što se događa, i upravo su zato ovi uspjeli e, proći prijeći rijeku Niger, žandarmerija i policija ne funkcioniraju dobro zbog korumpiranosti i nisu niti operativni. U Minuzma, iako to nije u našoj e, nadležnosti, tamo se provodi e, najveća operacija zajedno sa EUTM-om. Tamo su Ujedinjeni narodi e, rasporedili ljude, minuzmu, oni ne bi trebali e, provoditi vojne operacije, obramene vojne e, operacije. Ja eto nešto znam o pustinskom ratovanju, zato što sam 30 godina e, bio novinar koji je pokrivao Sudan, tako da znam o čemu govorim. Ne možete provoditi isključivo obrambene operacije, zato što vam morate imati punu obrambenu strategiju, trebate E, zapravo ovisi o vremenu koje imate za reakciju. Tako da ako želite očistiti područje, trebate zauzeti drugačiji pristup. E, više nismo u 12. stoljeću, ne možete imati samo jedan, jednu tvrđavu, jednu utvrdu koja dominira cijelim područjem i to je dovoljno. Potreban je ofenzivniji pristup. Srećom, EUTM e ne provodi obuku za E, obrambene akcije. Zanima me tko bi trebao dobiti e, Nobelovu nagradu za glupost, zato što e, dakle oni nude isključivo obrambenu obuku, a na taj način zapravo samo šalju ljude u smrt. Postoji situacija gdje se koristi fleksibilniji pristup obrambenim vojnim operacijama. i to je malo učinkovitije, ali ako ljude e, obučavamo da se samo koriste obrambenom taktikom, znači da ih šaljemo u smrt. Kad je riječ o onome što želimo postići, a to je mir, no prvo trebamo svladati teroriste vojnim djelovanjem policija bi trebala zaustaviti vojne snage zadužene za silovanje. Ako to žele postići, moraju isto tako usvojiti vojni pristup, a nakon toga možemo se baviti uspostavom mira. Naši političari ne smiju putovati u zone sukoba. Ja sam neslužbeno otišao u jedno takvo područje i ono što sam tamo pronašao i saznao govori puno postoje čadske snage, francuske i nizozemske komandose koji su dosta učinkoviti. U Kindali postoji e, područje mira e, s tuarezima, e, dakle postoji područje mira između dviju glavnih političkih snaga, dviju glavnih političkih snaga. Tuareška koordinacija je bliza vladi E, zatim tu su i islamistički insaradini. No kakva je, s druge strane, kakva je situacija tamo? Nakon tri sata e, doživjeli smo bombardiranje u bazi zbog sukoba između koordinacijske skupine s jedne strane i te druge platforme s druge strane. To nije nešto što je vezano uz Bamako, ali ako vidim projektil od 80 mm, meni je jasno što se tu događa. Vratio sam se iz Kidale, razgovarao sam s vojnicima na terenu, a ne s političarima. kada razgovarate s ljudima na terenu, oni vam kažu da je ovo vrlo slab mir koji se temelji na pokušaju da se vidi kada će kada će doći do novog izbijanja nasilja. Najgore od svega je da ako razgovarate sa ove dvije e, strane, sa koordinacijom s jedne strane i platformom s druge strane u Kidalu, svi, odnosno obje strane, koriste istu vrstu terminologije, retorike, kažu vam da, znamo da trebamo izbaciti strance, ja sam govorio o islamističkom terorizmu, a oni su mi rekli pa zašto nam o tome govorite? stranci su ti koji su odgovorni. kada sam e, govorio s e, tuarezima ili e, islamističkim teroristima, oni su mi rekli da oni međusobno trebaju pomoći, doći do sporazuma, da oni nisu nesporazumi, trebaju doći do sporazuma zato što neprijatelji su strane snage. Tako da postoje umjerene snage koje su na, na strani vlade i ako poznajete Afriku, ako znate da postoje, postoji odanost klanovima i e, plemenu, a i postoji islamistički pristup koji je umjereniji ili manje umjeren e, za, e, za nas Treba znati da e, ti ljudi e, osjećaju odanost koja nadilazi e, to, odanost islamističkom centru. Oni ne misle da se moraju boriti protiv al ili Moratuna. Oni žele samo izbaciti strane borce, tako da postoji umjetna struktura u Maliju i na papiru stvari administrativno funkcioniraju, ali nakon tri i pol godine ne postoje bataljuni ili e, čete ili bilo kakve druge učinkovite vojne snage. Niti policija, niti žandarmerija ne radi svoj posao. Tako da je to e, gotovo pa katastrofalna situacija. Gospodine Nart, hvala vam. Iako imamo određene probleme nakon što smo saslušali vašu izjavu, vaše izvješće. Ja osobno mislim da je to e, kvalitetan, odnosno primjera kvalitetnog novinarstva. Vrlo ste pomno i pažljivo sve e, proučili. Predlažem da pokušamo sastaviti ili ponovno prepraviti naše inicijalno izvješće i da pokušamo na neki način pomiriti se s mogu, na neki način to pomiriti s e, mogućim ciljevima. I, i moramo e, dogovoriti sastanak proširenog predstavništva, predsjedništva e, i to u bliskoj budućnosti, negdje blizu plenarne u Strasburu. Ja ću vas pozvati na sastanak proširenog predsjedništva pa ćemo o tome odlučiti. Gospodin Arnaud Donjon, a nakon toga ćemo zaključiti ovu raspravu. I ovo je dakle zadnje izlaganje. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ja bih htio reagirati na ono što je govorio gospodin eh, eh, Nart, koji sasvim sigurno dobro poznaje tu regiju i čiji su zaključci e, nešto što podržava velik broj stručnjaka. Situacija na terenu u e, Maliju je loša. Sigurnosna situacija se pogoršava. I sasvim je jasno da međunarodni napori nisu na visini zadatka. Jesu u apsolutnim terminima, kad govorimo o ljudstvu, o e, sredstvima koja su se koriste i tako dalje, ali kad govorimo o situaciji na terenu i kad je riječ o političkim i diplomatskim aktivnostima, e, naši napori nisu na visini zadatka s obzirom na situaciju na terenu i gospodin Nart je potpuno u pravu. Mislim da bi bilo dobro da e, imamo na umu njegove primjedbe zato što moram reći da izvješća, dakle ne govorim o ovom domu, već govorim o drugim europskim institucijama i međunarodnim institucijama. Dakle, čim se mi negdje rasporedimo, postoje poteškoće, ali globalno situacija je pozitivna i sve što činimo je vrlo pozitivno, međutim u određenom trenutku trebamo si postaviti određena pitanja i ne možemo nastaviti kao da je sve savršeno. Samo zato što smo stavili kvačice u pojedine kućice. Fino, imamo civilnu misiju, odlično, pa vojnu, odlično, e, Ujedinjeni narodi su tamo, odlično, ali onda pogledajmo situaciju, a situacija je takva da se sigurno sa situacija pogoršala. Svaki dan nešto se događa, postoji neki vojni sukob i oni e, koji ulažu napore na terenu su uvijek isti. Dakle, postoji e, jedna ili dvije E, afričke vojske e, koje, su uključene u borbe i tu je francuska vojska. Znam da određeni broj europskih zemalja se zadovoljilo da, su e, poslali ljude, kontingent ljudi u Mintuzmi. Ali ti, međutim, oni povlače E, oružje koje je potrebno. Dakle, na primjer, nemaju helikopter, borbene helikoptere, a oni su doista bitni u pustinskoj borbi. E, ja se slažem, e, gospođo predsjedavajuća, da gospodin ima svoj, sebi svojstven stil, ali to nije inkopatibilno s našim izvješćem. Hvala. Hvala lijepo. Da, pokušamo pronaći najbolju platformu za proširenje ove rasprave, zato što mislim da je to potrebno. Dakle, kao što sam rekla na sastanku proširenog eh, predsjedništva, evo ja ću pozvati gospodina Narta na taj sastanak i potom eh, kada je riječ o eh, reviziji izvješća, to će se napraviti i možda ćemo napraviti svojevrsnu radionicu na ovu temu. Još jednom hvala zastupniku Nartu. A sada doista možemo preći na današnji dnevni red. Moramo dovršiti ovu raspravu, dakle sada u ovoj fazi. I dajem e, riječ zastupniku Pašku. A nam dakle predstavi izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Riječ je dakle o izvješću se razmatra po drugi put. Imali smo dakle rok e, u kojem je trebalo podnijeti amandmane, dakle 13 rujna, potom smo imali sastanak izvjestitelja u Sjeni, rekli su mi da je to bilo 6. listopada. I dakle, sada možemo po drugi put ocijeniti ovo izvješće. Izvolite gospodine Pašku. Hvala. Ne znam hoću li biti tako strastveno u svom izlaganju poput zastupnika Narta, Vjerojatno ne, jer ja sam političar, a ne novinar. Dakle, doista održali smo dakle, rasprave sa izvjestiteljima u sjeni, te međusobno. I rasprava je protekla bez incidenata. Niko nije završio u bolnici nakon tih sastanaka. Iako smo proveli dosta vremena raspravljaći o kompromisu 9, o tome kako uopće započeti. I dakle, nakon pomnog razmatranja smo odlučili da umjesto pozdrava moramo početi sa tako, bilješkom o paketu za obranu. Mislim da je to bio dobar početak, mali korak ali za nas, ali velik korak za čovječanstvo. Dakle, primili smo 340 amandmana, izradili smo 17 kompromisnih amandmana, oni su uglavnom prihvaćeni imamo tek jedan još problem koji je ostao, a i za njega imamo svojevrsno rješenje, to je kompromis 14. Neki su ga htjeli u potpunosti pobrisati, drugi bi ga prihvatili uz neke dodatke tekstu. Doista je sada teško pronaći rješenje, ali imamo jedno rezervno rješenje, dakle da to prepustimo glasanju. I onda će se odlučiti i mislim da je to fair. Osim toga, želim reći da se s ovim izvješćem malo kasnilo. Svi znamo kakva je situacija. Ona se evo prisilila na tu odgodu. I doista želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u radu na ovom izvješću. Kao što sam rekao, 340 amandmana, to pokazuje da je postojao interes za ovo izvješće. I posebno bih zahvalio izvjestiteljima u sjeni na njihovom e, konstruktivnom pristupu i to nam je omogućilo evo da sad postignemo ovaj rezultat. Hvala lijepo. Uh, uh, hvala vam, zastupniče Pašku. Evo otvaramo raspravu. Započinjemo sa izvjestiteljima u sjeni. Zastupnik e, Danžan, izvjestitelj Pučana, izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. E, hvala izvjestitelju, gospodinu Pašku, koji je E, doista odlično odradio posao. Radi se o izvješću u pogledu kojeg EPP e ima vrlo pozitivan stav. Mislim da je smjer koji je tam dobar. E, dobro su definirani prioriteti E, to je isto tako izvješće koje ne samo da opisuje sadašnju situaciju, već definira i perspektivu. I doista bih htio e, pohvaliti njegov vrlo sveobuhvatan rad. Radilo se o kompliciranom e, zadatku, jer sigurnosna situacija u kojoj se trenutno nalazimo vrlo je volatilna, vrlo je osjetljiva. Ima dosta izazova koji se odvijaju paralelno a i u geografskom smislu situacija je dosta kompleksna i mislim da je gospodin Paškul e, doista uspio zacrtati e, prioritete koji su dobri. Mislim da je dobro e, da mi shvatimo koja je bliska veza između unutarnje sigurnosti Europe i naše vanjske sigurnosti. Isto tako trebamo biti definitivno komplementarni s NATO-om Isto je tako potrebno imati jednu kritičku e, viziju, odnosno percepciju e, instrumenta instrumenata koje imamo u okviru zajedničke sigurnosne obrambene politike i isto tako trebamo e, ocijeniti kvalitetu našeg rada. Uvijek naravno postoje rasprave, ali mi je drago da, da je i na razini vijeća spomenuta autonomija Europske unije, to je e, i materijalna sposobnost e, Europske unije i Europljana da preuzmu sudbinu u svoje ruke i to je nešto što je uvijek predmet rasprave. Imali smo isto tako i neke rasprave mi izvjestitelji u sjeni i e, kompromisi koji su rezultat rasprava su zadovoljavajući. Gospodin e, Paško je spomenuo kompromis 14. E, mi u pogledu tog kompromisa nismo baš zadovoljni zato što formalno gledajući ovo izvješće ne bi trebalo biti previše detaljno u smislu da treba odrediti što treba činiti Europska unija, što NATO. Treba uvijek biti malo osjetljiv kad govorimo o definicijama e, NATO-a i Europske unije. Tu treba biti e, fleksibilan i e, pragmatičan. Evo, to je zadrška koju imamo u tom pogledu, ali mi ćemo podržati rješenje koje je postignuto, iako to nije ono baš što bismo mi baš htjeli. Isto tako kad je riječ o pitanju terorizma, da, ter terorizam nije nova pojava na europskom kontinentu. Kolege iz Španjolske, iz Velike Britanije su e, su još i prije napada 2000. godine su bili pogođeni vrlo e, bolnim napadima Talijani također. Dakle, terorizam nije nova pojava u Europi. Međutim, htjeli smo istaknuti da postoji prijetnja da terorizam i to oblik terorizma koji se zove islamistički terorizam predstavlja e, prijetnju puno širih razmjera. To ne znači da ne postoje neki drugi oblici terorizma na regionalnoj i nacionalnoj razini, ali islamistički terorizam je glavna prijetnja i unatoč e, velikog napada u Madridu i u Londonu, današnja prijetnja pokriva jako velik broj zemalja i prijeti puno veći broj osoba nego što je to bio slučaj prije. Ne radi se o desetak ili dvanaestak osoba koje su bile odgovorne, kao što je bio slučaj u Londonu i Madridu. ovdje se radi o tisućama, potencijalno tisućama ljudi, jer se radi o ljudima e, koji možda nisu bili integrirani u ranije nastale mreže. I nakon nakon e, procjene e, europskih institucija, više od tisuća E, europskih državljana je u Iraku, Siriji ili Libiji e, sudjeluju u džihadu. U moje zemlji više od 2000 ljudi e, obuhvaćeno je ovim pojavama. Budući da se radi o opsegu prijetnje bez presedana je nešto što treba imati na umu, a da pritom ne zaboravimo da je Europa i prije bila suočena s terorističkim prijetnjama, ali ovo je doista dosad neviđeno. I gospodin Karkov koji e, često se obraća odboru Libe, možda bi bilo zanimljivo da da e, s gospodinom e, Karkovom imamo zajednički sastanak i razgovaramo o sigurnosnoj i E, obrambenoj situaciji e, i još jednom e, čestitam i zahvaljujem gospodinu Pašku na izvješću. Zahvalan sam i na izradi izvješća i na sastavljanju kompromisnih amandmana. Hvala, sada gospodin Van Orden. Hvala kolegi. Evo, Jeffrey Van Orden, izvolite. Hvala lijepo. Evo, neću produžavati agoniju, ljudi znaju koje su moja stajališta. Dakle, mislim da smo krenuli krivim putem. Imamo važne izazove pred kojima se nalazimo a ovo nas može skrenuti sa puta od onoga što bismo trebali napraviti, dakle da ojačamo naše obrambene kapacitete i da revitaliziramo savezništvo s NATO-om. Tu je tak dio terorizmu, to je sasvim odvojeno pitanje. Neću više e, dužiti. Znate koje su moja stajališta vezane uz sigurnosnu i obrambenu politiku i uskoro ćete se morati probuditi s tim u vezi. Uh, Hvala lijepo. Zastupnik Radoš u ime Aldea. Hvala i ja bih želio u ime Aldea zahvaliti gospodinu Pašku na dobrom izvješću i još boljoj suradnji koja se očitovala usvajanjem velikog broja amandmana e, političkih grupa uključujući ALDE grupu. Ja imam e, primjedbe koje su vezane uz dva paragrafa, odnosno dva kompromisna amandmana. Prvi je onaj koji se tiče potrebe da se napravi stvarna revizija zajedničke sigurnosti i obrambene politike. Ako je doista takova revizija potrebna, mi smatramo da bi uspostava Europske obrambene unije zapravo bilo pravo rješenje i da treba postaviti plan koji bi vodio prema tome. No, unatoč tome što to nije prihvaćeno i nije postalo sadržaj kompromisnog amandmana, mi ćemo podržati postojeći kompromisni amandman. Druga poteškoća koju ALDE grupa ima sa e, ovim izvješćem je kompromis 14 koji se tiče paragrafa 18, a koji govori o kolektivnoj obrani, koja je, kao što znate, za zemlje koje su članice NATO-a, koja se nalazi unutar e, NATO-a, odnosno odnosa sa NATO-om, ali kada se u tom e, kompromisu navode i zadaće zajedničke sigurnosti i obrambene politike, nisu spomenute zadaće koje su već navedene u Petersburskim deklaraciji od 1992. godine, dakle prije 24 godine, u kojoj se govori o zadaći borbenih snaga u upravljanju krizama, uključujući naravno i krize koje su plod prijetnje terorizmom i jednako tako uspostavu mira. Te zadaće su prenešene iz Petersburgske deklaracije u ugovor iz Amsterdama, a zatim u ugovor iz Lisabona i nalaze se u članku 43.1 ugovora o Europskoj uniji. Dakle, ovo izvješće ide čak ispod onih zadaća i mogućnosti zajedničke sigurnosne i obrambene politike koji već postoje u dokumentima i bilo bi dobro da se bar te zadaće nađu i u ovom izvješću. To je poteškoća koju ALDE grupa ima sa kompromisom 14, ali ćemo još razmotriti da li u ovom obliku možemo prihvatiti e, taj, kompromis. Još jedanput zahvaljujem na dobrom izvješću i dobroj suradnji. Hvala lijepa. Thank you, Hvala. Bodil Valero u ime zelenih, izvolite. Hvala lijepo. Ja bih zahvalila gospodinu Pašku. Imali smo dobre rasprave. Započeli smo sa udaljenih stajališta. Iako je on uzeo u obzir neke naše prijedloge, nije da sada možemo sve ovo podržati, dakle sve što se nalazi u kompromisnim amandmanima, čak suprotno. Dakle, čak i onom dijelu kad ste govorili o pozdravima i primanju na znanje i tu imamo neke teškoće za nas. Ja ovo prevojno. Htjeli bismo da su tu zadaće iz San Peterburga, dakle dijelovi koji se tiču zajedničke obrane. Govorite o 2% BDP-a. Mi uvijek kažemo, tvrdimo da želimo kvalitetu, a ne kvantitet. 2% je dosta loš način mjerenja ovih kapaciteta koji proizlaze onda iz toga. Dobro da ste uklonili spominjanje Sirije u desetom kompromisnom amandmanu kada se spominje djelovanje u Iraku, ali tu imamo djelovanje različitih zemalja članica i tako dalje. Potom kompromis 16, kada govorimo o jačoj obrambenoj industriji, Također imamo amandman 264. koji govori o učinkovitosti i transparentnosti. I htjeli bismo to uvrštenje kako bismo da mogli podržati. Dakle, govori se o jakoj obrambenoj industriji, o jačoj obrambenoj industriji. Mislim da je potrebna učinkovita vojna industrija. Mislim da bismo mogli nastaviti raspravu o tom dijelu, možda putem mailova i tako dalje. Možemo podržati neke kompromisne amandmane, ali ne sve. Thank you. I understand no other... Hvala. Nema drugih izvjestitelja iz sjene. I zato dajem riječ zastupniku Kukanu. Izvolite. Evo, Puno hvala. Ja se u potpunosti slažem e, s Arnoldom Danžanom kad je izrazio stajalište EPP-a. Samo nekoliko primjedbe. Rekao bi gospodinu Pašku kad je riječ o prethodnoj raspravi. Mislim e, da su emocija i strast odlične ako plešete argentinski tango, ali ako pišete izvješće o zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici treba srč čuvati hladnu glavu i ja vam čestitam na tome što ste to uspjeli. Rekli ste na sastanku izvjestitelja u Sjeni da ste puno vremena potrošili na to da li ćete koristiti riječ pozdravlja ili prima na znanje. Meni je to jasan znak da je ovo odlično izvješće čim ste toliko vremena proveli na e, takvim pitanjima. Naravno, uvijek postoji mogućnost da će vam neko doći i reći da izvješće nije potpuno jer ste trebali uključiti ovo ili ono, ali ja ne bih išao tim putem. Smatram eh, da to treba biti kompaktno i složeno izvješće i smatram da je nacrt koji ste pripremili upravo takav. Naravno, postoje mogućnosti eh, da se on poboljša. kol kolege su spomenule nekoliko amandmana, ali ja sam vas promatrao i vi ste se cijelo vrijeme smješkali za vrijeme intervencija. Nijedna vas nije razljutila. E, to je meni još jedan znak da ćemo na kraju ovog procesa imati dobro izvješće. Puno hvala. Zahvaljujem. E, Bogdan Zdrojevski, imate riječ. E, puno hvala gospođo predsjedateljice. Uvaženi kolege, analiziram ovaj dokument pokušavajući uzeti u obzir izvješće odbora AFET. U ovom dokumentu imamo različita stajališta raznih država članica kada je riječ o sigurnosti. Španjolci se osjećaju sigurnima možda, a Estonci ne toliko. Isto vrijedi i za prihvaćanje ili ne prihvaćanje povećanih troškova za obranu. To sam nastojao imati na umu. Gospodin Paško je imao nemoguć zadatak, ali ga je ipak uspio obaviti. Uzimajući u obzir lokalnu politiku Europske unije, e, treba reći da je gotovo nemoguće imati zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku, ali to nas ne oslobađa obveze da analiziramo situaciju i pokušamo ojačati osjećaj sigurnosti. Sada bih se osvrnuo na amandmane. Ako bismo ih sve prihvatili, dokument ne bi bio dosljedan, pa bismo ga mogli jednostavno baciti u smeće. S druge strane, ako bismo na napustili sve praktične aspekte e, sve potrebne aktivnosti, na kraju bismo imali vrlo dosadan dokument koji ne sadrži nikakvu pravu poruku. Dakle, ima puno nedosljednosti i trebamo surađivati, no nije moguće doći do kompromisa. Moramo naći rješenje koje će biti prihvatljivo, ali neće biti savršeno. Nitko nije zadovoljan trenutnom situacijom. Postoje stvarne ugroze. Želim zahvaliti izvjestitelju, vaš dodatak je vrlo težak i obavljate ga jako dobro. Kada je riječ o kompromisima, moramo se ograničiti na sljedeće. Odaslati snažnu poruku i dati Europi smjernice kako bismo ojačali svoju sigurnost. Hvala. Hvala, ovo je bila zadnja intervencija. E, pa gospodine Pašku, molim vas da sada komentirate i možda i odgovorite na pitanja. E, hvala. Rekao bih da je ideja bila izraditi nešto suzdržano na početku pa to možda proširiti kroz amandmane jer da je na početku izvješće bilo vrlo složeno i veliko, ishod bi bio drugačije. Drugo, kao što ste i rekli, politička poruka treba ostati unatoč činjenice da imamo veliki broj amandmana. Zato smo nastojali zadržati e, glavnu misao određenih amandmana i izraziti ih na takav način da se ne razvodni sadržaj izvješća e, raznim pravcima koji bi bili sadržani u amandmanima. Dakle, to je bila koncepcija. A politička poruka je da e, moramo ponovo razmotriti e, cijelu koncepciju i upravo to se i događa. Kada gledam prijedloge kako ćemo reagirati na sukobe za razliku od načina na koji smo to radili do sada, vidimo da je došlo do velike promjene i to se događa i u praksi, a ne samo teoretski i u dokumentima. Zahvaljujem gospodinu Kukanu. Ja bih osim tanga spomenuo i flamenko Predložio sam e, da, odnosno kada smo toliko dugo raspravljali o pozdravlja ili prima na znanje, predložio sam kao kompromis sa zadovoljstvom prima na znanje, ali to nije bilo prihvaćeno. U svakom slučaju, ako smo ljuti ili ako nismo ljuti, konačni rezultat će biti isti, pa zašto se onda ljutiti? Mislim da je to dobra filozofija. No, još jednom želim zahvaliti svima, osobito izvjestiteljima u sjeni koji su danas uzeli riječ, jer su nastojali e, prepoznati E, količinu rada i napora koji je uložen u ovo izvješće i nadam se da će glasovanje proći dobro. Na kraju će se razumjeti stajalište parlamenta, a nadam se da će se i poštivati. Puno hvala. Puno hvala gospodine Pasku. Želim vas podsjetiti da će glasovanje u afetu biti 20. 20. listopada. A sada odmah prelazimo na drugo izvješće Izvjestitelj je gospodin Urmas Paet iz Aldea, a naslov je Evropska obrambena unija. Ovo je drugo razmatranje izvješća postupak je išao malo obrnutim smjerom u ovom slučaju zbog nekih događaja, osobito zbog mogućnosti gospodina Paskua da dođe na odbor. Tako da je e, rok za amandmane bio 7. rujan, onda je održan sastanak izvjestitelja u Sjeni. Prvo razmatranje je bilo 28. rujna, a sada imamo prezentaciju nakon e, izrade kompromisa. Gospodine Pajt, imate riječ. Puno hvala, dobro jutro kolege. Da, prije nekoliko tjedana dao sam pregled ideje i sadržaja ovog nacrta izvješća i danas želim samo naglasiti da postoje tri osnovna elementa koji su važni. Prvo, sigurnosna situacija je nažalost još uvijek vrlo nestabilna u Europi, oko Europe ima sve više i više sukoba. E, to naravno znači da se Europska unija mora puno više usredotočiti na naše kapacitete obrane. A e, drugo je da su sve ideje u ovom nacrtu u okviru postojećeg pravnog okvira Europske unije i treće Iznimno je važno da se suradnja između Europske unije i NATO pakta poveća i podigne na puno višu razinu, da Europska unija pruži veću potporu NATO-u a sve te ideje se nalaze u ovom izvješću. Imamo više od 300 amandmana. Zahvaljujem vam na aktivnosti i na nizu vrlo praktičnih i dobrih prijedloga i amandmana. Održana su dva sastanka s izvjestiteljima u Sjeni E, što je dovelo do 28 kompromisnih amandmana. Nastojali smo uzeti u obzir većinu različitih nijansi e, političkih klubova koji su izrazili svoj jasan interes za suradnju i davanje doprinosa. Sada ću zaključiti svoj kratki monolog. Zahvaljujem svim kolegama na amandmanima kao i izvjestiteljima u sjeni na vrlo praktičnoj, pragmatičnoj i učinkovitoj suradnji u pripremi kompromisnih amandmana. Hvala. Zahvaljujem gospodinu. Sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Prvo gospodin Michael Galler iz EPPA. Da, puno hvala e, gospođo predsjedateljice puno eh, hvala gospodine Urmas Pet eh, na dobroj suradnji i odličnom izvješću koje ste izradili mogu potvrditi da je jučerašnja rasprava o kompromisnim amandmanima eh, tekla glatko i u duhu ne samo kompromisa jer je postignut široki konsenzus među E, najvećim klubovima, a to je znak koji se poklapa sa globalnim razvojem događaja. E, spomenuli ste krize oko nas i potrebe e, potrebu da adekvatno reagiramo. Naše vlade traže zajedničku politički teren da se Europska unija razvija dalje, a sigurnost i obrana je svakako područje gdje možemo postići politički konsenzus te iskoristiti sve mogućnosti Lisabonskog ugovora korištenje termina Europska obrambena unija koju koriste razni nacionalni političari, a ne samo mi. To pokazuje da postoji volja e, koja se temelji na potrebi s kojom smo suočeni. Ja bih kritizirao ono što je rečeno na rubovima sastanka u Bratislavi iako uskoro kao država izlazi iz Europske unije, britanski ministar obrane je rekao pa dobro, eh, rekao je nešto vrlo neprikladno eh, jer nije u redu da spriječava one koji žele eh, surađivati. U izvješću se spominje suradnja koja je moguća i bez jednoglasnosti. To je moja osobna želja, e, nije izričito rečeno u ugovoru, ali e, želim da aktiviramo tu suradnju i ranije nego što smo planirali. No nadam se da ta nesretna izjava nas neće ometati u našem radu. Riječ je o provedbi globalne strategije, ali ne samo o tome već i e, provođenje onoga što je već odlučeno prije globalne strategije. Većina toga e, e, je nešto što tek treba provesti. Pa još jedan plan provedbe neće služiti svrsi. Spominje se jasno bijela knjiga koja mora biti rezultat koherentnih međuvladinih i međuparlamentarnih procesa a treba se oslanjati i na e, nacionalnu koordinaciju s partnerima i saveznicima i dobiti potporu institucija u Uniji. Mislim da možemo učiniti više i bolje na tom području i Europsku obrambenu agenciju e, možemo osnažiti da bi bolje radila. Nažalost, država koja izlazi već godinama spriječava povećanje proračuna e, za tu svrhu što nije bilo korisno. Isto tako se spominje da smo po prvi puta uspjeli pokrenuti u proračunu za sljedeću godinu e, stavku za istraživanja, za znanstvena istraživanja na području obrane. No želim naglasiti da ovdje nije riječ o tome da bi europski program zamijenio nacionalne programe, već je ovo dodana europska vrijednost koja se može dodati naporima na nacionalnoj razini kako bismo bili bolje pripremljeni za naše zajedničke misije e, koje imamo u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Pozdravljam sporazum sa vijećem i našem proračunskom odboru u tom smislu, ali državama članicama mora biti jasno da imamo više sredstava na tom području, spominje se 20% e, za e, opremu uključujući i e, znanstvena istraživanja. To ne možemo učiniti sa ograničenim sredstvima koja imamo ovdje. Razvod je 2%, E, dakle pozivaju se države članice da e, si postave za cilj tih 2%, mnoge to sad ne čine, ali nije riječ samo o 2%, već je riječ o učinkovitijem trošenju na obranu. Ako pogledate e, ako pogledate podatke koje imamo smatram da nam da trebamo bolje koordinirati e, naše e, sredstva koja trošimo na obranu e, kako bi ta sredstva postigla bolji učinak no nažalost globalno okruženje iziskuje da postignemo tih 2% kako bi naši napori bili uvjerljivi imamo u točki 16 neke inicijative e, koje podržavam i nadam se da ćemo kao i kod prethodnog izvješća postići široku potporu ne samo u odboru AFET već i na plenarnoj sjednici. Hvala gospodin Tonino Picula. Hvala. Želim zahvaliti e, i kolega, kolegu Pajta na odličnom izvješću i odličnoj suradnji i želim zahvaliti svim kolegama koji rade na tom izvješću na vrlo konstruktivnom pristupu i na odličnoj suradnji. Istina je da e, imamo više od 300 amandmana. Mislim da smo postigli jako dobre kompromise oko stola, osobito e, zbog toga što su kolege koji su predlagali te e, amandmane imali vrlo različite pristupe. Naše razlike su očekivane, ali imamo dobre kompromise gdje se mnoge te razlike rješavaju, a time se odražava i stajalište cijelog parlamenta. Jedno pitanje koje želimo ovdje naglasiti je sljedeće. Naravno, obrana ostaje u nacionalnoj nadležnosti, nitko ne tvrdi suprotno, ali to nas neće spriječiti da osnažimo potporu i osnažimo suradnju e, na području obrane. Iskoristit ćemo potpuni potencijal Lisabonskog ugovora, a e, nadalje mislim da moramo ići i dalje od postojećeg e, zakonskog okvira kad je riječ o strategiji. U sadašnjoj situaciji politike zajedničke sigurnosne i obrambene politike ne smiju biti najslabija karika europske integracije. Europa u 21. stoljeću mora izgraditi svoj identitet kroz e, sigurnost i obranu. Mora pokazati je li sposobna uspostaviti učinkoviti sustav za obranu svojih građana. Ako ne uspijemo e, i ako ne pružimo sigurnost svojim građanima, oni će se još više okrenuti okrenuti nacionalnim državama e, cijenim sve konkretne prijedloge kolega koji su predlagali kompromisne amandmane i smatram da je ovo dobra osnova za raspravu i u drugim institucijama. Hvala. E Hvala. Bili gospodin Jurek nešto htio reći u ime EKR-a. E Hvala. Ono što ću ja reći nadovezuje se na ono što je rekao već gospodin Van, Van Orden kada smo govorili o prethodnoj temi. Htio bih reći da danas, odnosno nakon Brexita, trebamo pomno razmisliti o europskim integracijama u zadnjim, zadnjim desetljeću. Trebamo pokazati solidarnost tamo gdje je obrana potrebna. Arnaud Donjon je spomenuo islamističku prijetnju. Istočna i srednja Europa osjećaju prijetnju Rusije. Čini se da Rusija se ne može pomiriti s padom Sovjetskog saveza. Ovo je područje gdje je potrebno pokazati stvarnu solidarnost. Pojedine države članice je trebaju pokazati, a ne a ne putem abstraktnih izjava Europske unije. Kad je riječ o prethodnim operacijama, policijskim operacijama koje su, e, koje su uključivale raspoređivanje borbenih postrojbi iz humanitarnih razloga, a stvarne prijetnje su drugačije prirode i jako je važno navesti da one postoje. Trebamo se držati vrlo jednostavnog načela. inicijative, e, odnosno institucije se trebaju, e, njihove aktivnosti se trebaju temeljiti na e, zajednici vrijednosti. Kad je riječ o sankcijama, postavlja se pitanje bi li ih trebalo zadržati ili ne, a one naprosto zamjenjuju stvarnu solidarnost. Opći smjer izvješća je dobar, opis je prikladan, te se dobro opisuju postojeće prijetnje i to je hvale vrijedan doprinos. Trebamo biti realistični. Opis je realističan, ali zaključiti su problematični. Hvala. U ime zelenih imamo njihovog izvjestitelja u sjeni. E, hvala prije svega izvjestitelju što je napravio dobar nacrt i e, obuhvaćeni su brojni amandmani različitih klubova i jučer sam iznio E, jučer dakle nam je iznio prijedloge kompromisnih amandmana. Mi se slažemo s, i s ocjenom e, situacije i stavom da Europska unija treba učiniti sve što je e, u njezinoj nadležnosti sukladno Lisabonskom ugovoru. Mi se s time slažemo, uključujući i korištenje peskoa ranije i tako dalje. A htio bih istaknuti još jedno područje gdje i dalje postoje neslaganja, a to su e, posljedice po proračun. Prije svega trebamo priznati da primjerice e, pravilo 2% e, na neki način je i sam NATO više manje napustio. To više nije uvjet za članice NATO-a. Oni su se odlučili na puno pragmatičniji i sofisticiraniji pristup doprinosu koji se očekuje od država članica. Uvjet 2%, odnosno pravilo od 2% čini se da nije rješenje. Drugo, kad je riječ o Europskoj agenciji za obranu, treba reći da trenutno problem nije novac, nedostatak novca. U, proteklih pet godina suradnički projekti koji se odnose na edu stalno se smanjuju. Čini se da države članice ne žele kolaborativne procese u kontekstu ede i prvo to trebamo ocijeniti, a onda ocijeniti posljedice po proračun. Nadalje, htjeli bismo vidjeti jasnu i pouzdanu ocjenu poboljšanja učinkovitosti, jer postoji dosta velik prostor da se popravi učinkovitost u sadašnjim proračunskim okvirima i htio bih reći da je čest problem vezan uz proračunski proračun, to da se često ne slažemo oko toga od kuda bi trebalo uzeti sredstva, što znači da bi iz nekih, od nekih e, projekata trebalo e, uzeti sredstva da bi se e, dalo nekome drugome. Tako da prije nego što taj prijedlog vidih, e, to bih prvo trebao vidjeti prije nego što počnem razmatrati ovo pitanje posljedica za proračun. Slažem se sa općim smjerom koji je zacrtan, ali imam problem da se ulaže novac u nešto što je vrlo neučinkovito. Hvala, to je bilo zadnje javljanje za riječ, izvjestitelja u sjeni. Sada otvaram raspravu, opću raspravu. Bogdan Zdrujevski je prvi. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Prvo, prva stvar koja, koja mi je bila vrlo zanimljiva je provjera koherentnosti dva dokumenta o kojima danas razgovaramo provjera da li je dokument gospodina Paškova i dokument gospodina Peta jesu li uopće koherentni. I moram reći da jesu. Kad pogledamo Europsku uniju za obranu i kada pročitate dio um, o suradnji za obranu Dakle, ovaj postotak od 3%, taj dio se u potpunosti poklapa u oba dokumenta. Naravno, postoje tu i neke različite, e, različitosti, razlike. E, postoje određene postoje određene nedosljednosti, ali uglavnom su dva teksta e, koherentna. Kad pogledam amandmane, čini mi se da idu u dva različita smjera i mislim da se trebamo pobrinuti da dokument zajedno sa tim amandmanima ostane koherentan. E, Europska obrambena politika bi trebala izgledati kao zajednička poljoprivredna politika, puna suradnja i razumijevanje, a kad je riječ o obrani i dalje se oslanjamo na nacionalnu nadležnost, iz otuda ti različiti smjerovi. Gospodin e, Van Orden je u pravu u svojoj ocjeni. Međutim, stav vašeg e, ministra u Bratislavi, o čemu je gospodin Gala već govorio, je nešto što podriva naše napore. To je nešto što je za nas jako važno. To trebamo prvo riješiti, pa onda ići e, naprijed. I moj posljednji komentar o tome što, bismo, što bi trebao biti naš sljedeći korak. Mislim da trebamo uključiti još jednu E, odredbu 2% BDP-a, to bi trebala biti smjernica. Mislim da je to pravi smjer. Međutim, e, od čega bi se trebao sastojati taj postotak od 2%, drugim riječima, e, za što bi se koristio taj novac. Nažalost, vrlo često se ne koristi za samu obranu, kao što se vidi u ovim dokumentima. Gospođa Konstantina je ovdje, podpredsjednica. E, e, izvolite, odnosno gospodin. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Htio bih iskoristiti ovu priliku i reći nešto o obrani Unije. Htio bih istaknuti dva velika neuspjeha Europske unije kriza na Kosovu. Nije prošlo tako puno vremena od kada je glavni tajnik Solana posjetio naš odbor i ona se podsjetio na taj neuspjeh. On i Kofi Anan tada su pokrenuli e, napade na Beograd i dalje se sjećamo bombardiranja Jugoslavije, ondašnjeg bombardiranja Jugoslavije svi smo toga svjesni. To je bila velika katastrofa i došlo je do raseljavanja kosovskih albanaca. Pravi neuspjeh. I to su učinile američke zračne snage. I, i da smo tada imali ovlasti učiniti nešto, ne bismo se bili našli u takvim problemima, kao što je bio i niz puta do tada slučaj. Trebamo se isto tako podsjetiti koje su to nove prijetnje. One su puno gore nego što su bile tada kada je trajala kriza u Jugoslaviji. Tu su stvarne prijetnje koje nameće Ruska federacija i njihova imperialistička politika. Trebamo se podsjetiti da je suradnja s NATO-om jako važna. Da, ponekad ćemo morati činiti stvari sami, bez e, neeuropskih snaga. Hvala na pozornost. hvala, gospođa Vautmans. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ja bih također eh, htjela čestitati izvjestitelju na njegovu izvješću. Mislim da se tu nalazi niz zanimljivih izjava. Isto tako mislim da je izvješće pravodobno. To je doista važan trenutak za Europsku uniju i možemo primijetiti da kad govorimo o pregovorima, o Brexitu koji će uskoro početi, E, da i dalje postoje određene stvari koje možemo učiniti sada, trebamo ih započeti s njima. I mislim da možemo ići i korak dalje od Europske unije za obranu. Potrebna nam je suradnja i trebamo težiti uspostavi europske vojske. Mislim da bi to trebao biti naš cilj. Spomenuto je financiranje i mislim da ako se bavimo na europskoj obrani i e, europskoj e, obrambenoj uniji, onda nam je za to potreban i proračun. Ako ćemo surađivati kao države članice, onda možemo ostvariti određene uštede, dobiti više uz manje napora. htjela bih isto tako istaknuti dvije stvari. Mislim da neke stvari nedostaju u izvješću. Ne spominje se baš puno suradnja s nekim drugim tijelima. Spominjemo NATO, ali treba razgovarati, e, spomenuti i suradnju s Ujedinjenim narodima. Tu je i još jedna stvar. Ako želimo ići prema Europskoj obrambenoj uniji, onda trebamo oformiti i posebno Europsko vijeće i tu trebamo tražiti da se uspostavi pravi odbor za sigurnosnu i obrambenu politiku, a ne pododbor ili ad hoc odbor. Ako doista želimo ostvariti napredak prema ostvarenju Europske e, obrambene unije, e, onda to trebamo napraviti. Mislim da ovdje u parlamentu, evo gledam i vas, ali i sve ostale, i kažem vam, mi trebamo dati prijedlog da se uspostavi pravi odbor sede. Hvala. Hvala. Mislim, mislim da možemo zaključiti ovu raspravu. E, htjela bih se obratiti i kao redovna članica vezano uz ovu temu. Prije svega, sviđali se, sviđalo se to nama ili ne, ovo je nešto što je i dalje u, u najvećoj mjeri u nadležnosti vijeća, odnosno država članica. Dakle, zajednička obrana i sigurnost. Dakle, to ovisi o njihovim odlukama. Naravno, postoji odredba u temeljnom ugovoru e, koja omogućuje e, pokretanje mehanizma PESK i koja podrazumijeva strukturnu poboljšanu suradnju Isto tako trebamo imati na umu da je stvarna istinska solidarnost i iznalaženje zajedničkih platformi da je to najvažnije. I trebamo pokušati doći do ravnoteže u percepciji prijetnji. Marek Jurek je to natuknuo i htjela bih mu zahvaliti na tim primjedbama. Mi moramo doći do te faze. A drugo, razumijem iziritiranost nekih članova i predstavnika određenih država članica stavom Ujedinjenog kraljevstva na vijeću u Bratislavi. Međutim, ta zemlja je i dalje formalno država članica Europske unije i ima puno pravo izražavati svoje stavove u vijeću. Isto tako, uredno plaćaju svoj doprinos Europskoj uniji, a osim toga, mislim da trebamo biti realistični, pogotovo ovdje u Europi, kada govorimo o obrani znajući da neovisno o tome radili se o europskoj, bez obzira na to je li ujedinjena e, Ujedinjena kraljevina dio Europske unije ili ne, ona je važan sigurnosni partner Europskoj uniji. Imaju i sjajne kvalitete i sposobnosti koje su nam potrebne i korisne u obrani. Osim toga, to je i nuklearna sila koja može isto tako odlučivati o nekim stvarima. Tako da to preporučujem da budemo i realistični i da pokušamo e, postići određenu e, ravnotežu u ovakvim raspravama. Gospodin Pajet, izvolite. Hvala vam na doprinosu i na komentarima. Samo još nekoliko napomena, jer većina kritika tijekom današnjeg sastanka odnosila se na financiranje i na dvojbe o tome e, koji će biti izvor sredstava. Tu bih htio reći dvije stvari. Prvo, često se događa da ne možete postići određenu razinu kvalitete bez adekvatne kvantitete, a to vrijedi i za područje obrane. i trebamo postići određenu razinu kvalitete koja nam je potrebna u području obrane i sigurnosti. To je prvo. A drugo, koji bi trebao biti izvor novca? Svi znamo da svaki proračun predstavlja politički dokument. Dakle, to je stvar političkog izbora, političke odluke. očito je najjača potreba za dodatnim sredstvima i bez adekvatne razine sigurnosti brojne druge lijepe stvari će, bi mogle na kraju ispasti i besmislene. Hvala. Ovime za, zaključujemo drugo razmatranje nacrta izvješća o Europskoj obrambenoj uniji. Htjela bih vas podsjetiti da će se glasovati o tom izvješću 20. listopada u odboru AFET, a nakon toga na plenarnom zasjedanju e, će se o tome glasovati 21. studenog ili u svakom slučaju na plenarnom zasjedanju u studenom. Molim vas da ostanete u dvorani, sada slijedi vrlo ja, e, zanimljivo E, javno saslušanje, odnosno rasprava. Samo nam, e, molim vas, dajte dvije minute da se pripremimo za to. Ladies and gentlemen, please be seated. Um, Dame i gospodo, molim vas da zauzmite svoje mjesta. Evo čekamo trećeg e, člana našeg panela. Evo, imali smo problema sa satnicom. Hi, so we, Evo sada smo kompletni. Mogu vam predstaviti iduću točku dnevnog reda, dakle javno saslušanje, međunarodni napori u borbi protiv e, Isila, odnosno vojna i strateška dimenzija tih e, napora. Zadovoljstvo mi je čast e, predstaviti članove našeg panela. gospodin John Gat Rutter. On je već gostovao u našem pododboru, predstavio svoja stajališta, dolazi iz Europske službe za vanjsko djelovanje, iz odjela koji se bavi borbom protiv terorizma. Gospodin će, će uskoro morati otići, ima druge obaveze i morat ćemo se zato držati dodijeljenog vremena za riječ, vrlo, vrlo strogo. Idući gost je profesor Karim Sader. Dakle, sa sveučilišta u Beirutu, on je konzultant. Dobrodošli, gospodine. I treći gost, profesor Nikola Pede, iz e, Rimskog instituta za globalne studije. Evo, držat ćemo se ovog redoslijeda u izlaganjima. Dakle, prvi ima riječ gospodin Gatter Ruter. Izvolite, gospodine. Hvala lijepo. Hvala lijepo što ste Europskoj službi za vanjsko djelovanje dali mogućnost da vam se obrati na ovu važnu temu, tema koja je važna za parlament, za naše građane, za svjetsku zajednicu. Dao bih vam pregled naših napora, dakle bor protiv Isila, odnosno Daesha, odnosno napora koje ulaže dakle, svjetska koalicija. To su vojni napori, mi tu pratimo situaciju izbliza. Ja se osobno bavim borom protiv terorizma, ali predstavit ću djelovanje dakle, svoje službe unutar koalicije. Što kada je riječ o Europskoj uniji, mi sudjelujemo u sektoru koji nije vojne prirode, to su napori koji su usmjereni ka stabilizaciji, reforma sigurnosnog sektora u Iraku, dakle boru protiv stranih boraca, dakle financiranje terorizma te borba protiv e, njihovog registra. Pobliže pratimo i dakako vojnu dimenziju ovih napora koji se poduzimaju u Iraku i Siriji, ali i u Libiji i u Maliju. Kao što znate, tamo imamo naše misije, ali fokus je na Iraku i Siriji. Ja ću se u izlaganju fokusirati na ove dvije zemlje. Kao što mnogi od vas znaju, tijekom 2016. da je izgubio, je e, pretrpio do sad najveće gubitke u Siriji, Palmira, te pozicije na sjeveru e, Sirije su područja iz kojih su se oni povukli. Također smo preoteli Mambiš, iz, od Daesha, potom tu su operacije u Džarablusu, dakle to je najveći grad koji su oni držali u šaci na, na granici s Turskom. Tu su borbe, dakle, da bi se Daesh istjerao, dakle, sa sjevera Sirije, te su operacije jako važne. Kada razmatramo ISIS u Siriji, ne smijemo smetnuti e, Suma i Al-Kaidu. Riječ je o svojevrsnom natjecanju između ove dvije terorističke skupine i ne bi bilo e, pametno koncentrirati se isključivo na jednu od njih. U Iraku se bavimo područjem borbe protiv terorizma Dakle, izravno sa tamošnjom sigurnosnom službom imamo inovativne programe, dakle kojim smo objedinili suradnju sa šest obavještajnih agencija u Iraku i to se poduzima na sustavno. Nedavno sam bio u Bagdadu, dobio sam od njih e, pozitivna stajališta. Također radimo sa UN-om Imamo dakle tamo osnovana tijela dakle za borbu protiv terorizma. Dakle, imamo mm, operaciju UNAMI koja i na tu temu je održan sastanak, dakle i sa NATO-om i drugim e, međunarodnim partnerima da vidimo mm, postoje li neke praznine kada je riječ o borbi protiv terorizma, te da se oslonimo dakle, na snagu različitih e, naših organizacija kako bismo utvrdili koje su to moguće praznine te kako bismo pomogli Iraku da ispuni prioritetna područja vezana uz borbu protiv terorizma. Međutim, kada promotrimo fizičku dimenziju daješa onda tu imamo razne izazove vezano uz borbu protiv terorizma. Najveća prijetnja jest povratak stranih boraca, dakle sa područja koji su oslobođeni od Daješa. Tu je još uvijek prisutna dosta snažna mreža te organizacije kada je riječ o ovim borcima, ali i financijska mreža te njihova propaganda. Imate njihove saveznike diljem e, svijeta. Nekad su te veze jake, nekad su nešto slabije, ali svejedno postoji ta svjetska mreža. Radimo sa kolegama iz Britanije, kada je riječ o komunikaciji, ta jedinica se nalazi u Londonu. Tu surađujemo. Dakle, smanjuje se fizička prisutnost Daješa u Iraku i Siriji i dolazi do intenziviranja terorističkih kampanja u Europi. To je nešto što izaziva zabrinutost. Pažnja se također usmjerava ka ponovnoj izgradnji centara kao što je Mosul, tu su povezani razni izazovi kada je riječ o perspektivi razvoja, političkoj perspektivi, dakle čitav niz izazova. Kampanja za Mosul će započeti e, vrlo skoro, to je važna vijest. Zadržava se dakle ovaj zamah Međutim, treba povesti računa i o izazovima koji su povezani s onim što može biti i nepredvidljivi ishod operacije. Tu je i trošak u ljudskim životima, dakle žrtve do kojih će doći u toj kampanji, e, patnje, raseljeni ljudi i UN ima odgovarajući plan za Mosu, dakle kao i većina planova UN-a tu traže sredstva, to je povezano i sa događajima u Turskoj. Imali smo nedavno i dosta snažne izjave sa strane Iraka vezano uz Tursku, uz pokrete vezane uz Mosul. Također valja povesti računa o političkoj situaciji od ljeta, odnosno od kolovoza. Vidjeli smo da su ubijene određene vođe Daesha. Imamo zemlje unutar naše svjetske koalicije koje sa strane provođenja zakona e, gone dakle njihove operativce u svojim zemljama. Ja bih spomenuo te zemlje zato što mislim da je važno pokazati da unutar koalicije postoji dakle to kolektivno djelovanja, Dakle, to je Bugarska, Španjolska, Njemačka, Crna Gora, Francuska, Italija, Nizozemska, Bliski istok, dakle Maroko, te Alžir, Južna Azija, Indonezija, Singapur, te Afrika, Južnoafrička republika, ali Latinska Amerika, točnije Brazil. Dakle, vidimo napor na međunarodnoj razini kada je riječ o borbi protiv ovih operativaca i terorističkih čelija u ovim zemljama Raka, dakle administrativno središte Daješa, SAD tu radi uskoj suradnji sa nekim sirijskim snagama kako bi dakle krenuli u napad na Raku što je prije moguće. Međutim, danas je e, pozornost usmjerena na Mosul. Se polako dolazi e, na svoje mjesto kada je riječ o koaliciji, dakle Imamo četiri dimenzije rada koalicije. Prvi je politička dimenzija te raspodjela, raspored snaga. Govori se o 30 tisuća vojnika koji su spremni, tu su pešmerge, iračke sigurnosne snage, lokalni plemenski borci, dakle policijske snage. Postoje solidni politički sporazumi kada je riječ o raspodjeli Eh, akcije. Druga dimenzija je humanitarna dimenzija. Dakle, imamo procjenu o mogućih milijun raseljenih osoba. Dakle, moći će, nadamo se da će se ostvariti eh, uvjeti u Mosulu da ljudi ne napuste taj grad i tu će biti od ključne važnosti, dakle surađivati sa lokalnim nevladinim organizacijama, sa iračkom vladom, sa kurdskom regionalnom vladom i lokalnim dužnosnicima kako bismo se osigurali da postoji dovoljno e, mjesta za e, prihvat ovih raseljenih ljudi. Treća dimenzija jest stabilizacija, to je nešto čega sam se već dotaknuo, dakle humanitarna pomoć ljudima koji napuštaju grad, uklanjanje eksplozivnih naprava, potom screening, te dostava potrebnog materijala da se pomogli ljudima koji se vraćaju u taj Potom je tu četvrta dimenzija i to je dimenzija u kojoj smo svi uključeni u Iraku, a to je upravljanje tom e, državom. Dakle, iračke institucije koje podržavamo na ovaj ili onaj način već niz godina. Dakle, imamo postojeće strukture, imamo provincijska vijeća, tu očekujemo predstavnike iz regije Kurdistana, dakle da sudjeluju u radu, tu je sama iračka vlada, a i za to radimo dakle, u suradnji sa UN-om. Kao što sam rekao, pozicioniranje Daješa unutar Mosula je poznato, međutim i dalje postoji dosta nepoznanica kada je riječ o njegovim budućim aktivnostima, kako će reagirati. Dakle, operacija oslobađanja, ne možemo tu znati njen ishod, ali kada je riječ o strateškoj perspektivi, mi smo izradili strategiju 2015. godine i tamošnji ciljevi i dalje ostaju na snazi. Međutim, došlo je do razvoja situacije i učinkovita borba protiv Daješa zahtjeva određenu fleksibilnost, i promijenili su se neki uvjeti s tim u vezi. Ranije ove godine smo odlučili tu strategiju ponešto izmijeniti, uz u obzir nove smjernice, reći ću vam koje su najvažniji elementi. Dakle, poticanje javnih institucija države u Iraku, potom tehnička potpora federalnoj vladi u borbi protiv terorizma, da se dakle poboljša vladavina prava i sigurnosna situacija, osposobljavanje policije, dakle borba protiv korupcije, te jačanje usluga, naročito usluga građanima. Također u svibnju smo se odlučili povećati dakle humanitarnu pomoć, onu koja se pruža civilima. Dakle, vojna kampanja je izuzetno važna E, ovaj zamak koji smo postignuli moramo nastaviti održavati i zato je stabilizacija ovih e, područja koji su oslobođeni od e, daješa visoko na listi prioriteta. Također moramo zajamčiti siguran povratak svih raseljenih ljudi, ali i raditi na pomirenju na lokalnoj, nacionalnoj razini. Znamo da je to jako važan dio naše ukupne strategije. Na lokalnoj razini prvo se mora pružiti potpora dakle naporima UN-a kada je riječ o stabilizaciji područja. Potom moramo vidjeti kako bolje objediniti djelovanje zemalja članica u e, svjetskoj koaliciji. Također, moramo nastaviti pobliže surađivati sa susjednim zemljama i tu smo pojačali napore u suradnji sa Jordanom, Turskom, zemljama zaljeva i Iranom. Mislim da je to doista važan dio naše strategije borbe protiv terorizma i da je to povezano sa našom unutarnjom i vanjskom sigurnošću. Ove veze su jako važne. Također pronalazimo načine kako možemo povećati potporu svjetskoj koaliciji. Također moramo još e, uže surađivati sa dakle, svjetskom skupinom za borbu protiv terorizma. Potom tu je Frontex, djelovanje Frontexa moramo e, poboljšati kontrolu naših vanjskih granica. To se može učiniti i kroz ubrzanu primjenu Europskog akcijskog plana za borbu protiv financiranja terorističkih aktivnosti, prije svega je riječ o zamrzavanju njihove imovine, borbe protiv e, pranja novcem te borbe protiv trgovine kulturnim dobrima i gorivom. Međutim, tu je još nešto zbog čega smo zabrinuti u Europi, a to je što ćemo poduzeti sa onim borcima koji sada bježe sa ovih oslobođenih područja. Ja smatram da na europskoj razini trebamo ambicioznije politike o tome kako se nositi sa tim stranim borcima. Morat ćemo zajedno osmisliti mehanizam screeninga, dakle ocjene rizika tih ljudi koji napuštaju Siriju i Irak neki od njih e, će se morati rehabilitirati, ali da bismo to učinili potrebno je raspolagati sofisticiranim mehanizmom za ocjenu, odnosno procjenu rizika, dakle ovih e, koji mogu predstavljati ovi pojedinci. Neki od njih neće se moći rehabilitirati, neki su već otišli predaleko, dakle moramo vidjeti što napraviti s tim ljudima Potom je tu pravni sustav, dakle imamo zatvore, ali također znate i mnogi od nas razumiju da su upravo, da se upravo u zatvoru događa ovaj proces radikalizacije. I sa sigurnosnog e, gledišta ovo je doista najveća posljedica smanjivanja teritorija Daesha, dakle kako se nositi s ovim stranim borcima, raditi na programima rehabilitacije, ali ovo je i ujedno važan element e, u našim raspravama sa zemljama u susjedstvu. Mnogi će se vratiti dakle u susjedstvo Iraka, Sirije, dakle to su zemlje s koji su došli i zato pokušavamo surađivati sa našim partnerima u regiji, uključujući Tunis, Tursku, Libanon, Jordan, tek da spomenem neke od njih. Mi smo uključeni u širi kontekst, u rad sa drugim zemljama, ali kada govorimo o stranim borcima, ovo su zemlje koje valja imati na umu. Međutim, valja imati na umu i naše vlastite zemlje članice, dakle samu Europsku uniju. Moramo iskoristiti postojeće multilateralne platforme da bi se na toj razini izradile dovoljno jaka, dakle, vanjska politika, snažne mjere koje će se moći nositi s tom prijetnjom. Dakle, riječ je o bilateralnim odnosima, odnosno elementu, kada je riječ o našem djelovanju po ovom pitanju, ali multilateralno rješavanje i tu ćemo mi odigrati ulogu kada je riječ o oblikovanju svjetske politike na to vezano uz ovaj problem. Kada je riječ o samoj koaliciji, tu je potreba za razmjenom informacija, i drago mi je što mogu reći da kada je riječ o provođenju zakona da mi vidimo poboljšanje, da informacije se dijele između zemalja koje su dijelom koalicije i to nas je dovelo do raznih e, uhišćenja i preventivnog e, djelovanja od strane sigurnosnih snaga u našim zemljama članicama, ali i u zemljama partnerima. Ukratko, da zaključim, koalicija dobro funkcionira Mislim da postoji dobar osjećaj međunarodne suradnje, dakle, unutar koalicije. To ne, iznenađuje s obzirom na prijetnju koja je doista stvarna i ne bi imalo smisla imati slabu koaliciju. Međutim, mislim da također moramo razmotriti kako Europska unija može povećati svoj doprinos koaliciji, može ne u vojnom sektoru, ali u drugim sektorima, strateškom i tako dalje. To su ključni dijelovi ove jednadžbe. Kao što sam rekao, teritorij se Daješa smanjuje, ali virtualni prostor, dakle, mogućnosti Daješa da e, privuče i da predvodi na svjetskoj razini, to je nešto što je i dalje moguće i Europa tu može odigrati važnu ulogu, ali to je također važan dio napora svjetske koalicije i budući da se pripremamo na oslobođenje Mosula, moramo doista porazmisliti o tome kako ćemo pomoći ljudima da ostanu u Mosulu, kako ćemo pomoći da se stvori neka perspektiva u tom gradu. Ne bih htio podcijeniti izazove upravo tog dijela operacije, to je grad poput e, mnogih e, gradova u Iraku koji je unatrag nekoliko godina upoznao samo nasilje i rat. Dakle, izazovi su ogromni ali postoje ovaj dobar zamah, dakle sa strane vojne dimenzije, ali tu je i koncentracija na financijsku stranu, na virtualnu stranu stvari. A kada je riječ o stranim borcima, to je jedna od opasnosti koja nam je e, najbliža, dakle iminentna. Mi i naši međunarodni partneri doista treba početi razrađivati programe, politike koji će se moći nositi sa tim borcima koji se vraćaju iz ovih područja. I s ovim bih završio svoje izlaganje. Hvala na ovom e, vrlo sveobuhvatnom e, izlaganju. Nadam se da ćete moći ostati do E, dijela sastanka gdje će biti pitanja i odgovori jer sam sigurna da će vam biti postavljena pitanja. E, sada dajem riječ e, profesoru Karimu Saderu sa sveučilišta u Beirutu. Imate riječ. Puno hvala. Ako mi dopustite, govorit ću francuski. Pokušat ću e, iznijeti svoje stajalište o ovoj temi. Puno toga je već e, rekao prethodni govornik u svojoj sjajnoj prezentaciji, tako da ću ja pokušati revidirati neke točke koje su možda e, podložne dodatnim informacijama. I htio bih insistirati na jednoj točki koja mi se čini od ključne važnosti, a to je kompleksnost um, kada ste me pozvali na ovo saslušanje, zapravo sam e, razmišljao o tome što je zapravo Daješ. Radi li se o kalifatu koji je Al-Baghdadi proglasio 2014. godine, dakle radi se o e, teritoriju ili govorimo o pobunjeničkom pokretu kao što je on i bio prije 2014. godine djelovali su kao gerila, ili se radi o globalnom džihadu, radi li se o svjetskoj eh, terorističkoj organizaciji e, koji poput Al-Kaide mobilizira ljude eh, širom svijeta i provodi različite vrste terorističkih napada podmeću bombe i tako dalje. Čini mi se da je to od ključne važnosti, odgovoriti na to pitanje, jer je to e, novina te organizacije koja, se zove Islamskom državom. I oni su po tome različiti e, u odnosu na prošle prijetnje. I isto tako e, to je dio izazova u definiciji načina odgovora, odnosno reakcije na to. E, islamska država, odnosno kalifat, se može smatrati nečim što ima svoj teritorij koji je teško, koji ima i teško e, naoružanje, a isto tako imaju isto tako i časnike koji su pripadali stranci e, Bas, Bas Sadama Huseima i koji su 2003. godine zapravo pobijedili Amerikance. A puno njih su isto tako i slijepi teroristi koji su spremni e, razniti se bombama. Ali mnogi od njih imaju zapravo veliko iskustvo u redovitoj iračkoj vojsci. E, dakle, imaju e, teritorij, imaju naorižanje, pa se onda može ih smatrati klasičnom prijetnjom imaju isto tako sposobnost e, prilagodbe e, okolnostima i mislim da je to ono na čemu ćemo inzistirati tijekom pokušaja e, preuzimanja Mosula, Mosula. Odnosno, oni žele se transformirati u ono što su bili, a to su znači pobunjeničke snage, kao što su to bile e, dvije, prije 2013. godine. U Mosulu postoje i elementi e, urbane gerile tako da će borba za Mosul biti dosta komplicirana, zato što postoje određene zamke koje su postavljene. Sve će biti napravljeno da to bude teško i da iračke snage E, dožive velike gubitke. To smo vidjeli i kada se e, radilo i o ponovnom preuzimanju, odnosno oslobađanju e, Faluđe i Ramadija. Dakle, radi se o gerilskom ratovanju. I kao što sam već rekao, postoji prijetnja zbog toga što su oni sposobni na međunarodnoj razini mobilizirati puno aktera i e, oni isto tako mijenjaju e, pristup e, pa kada je potrebno ponašaju se kao teroristička skupina, napadaju kalašnjikovima, raznose se bombama i tako dalje. to je i ideološki aspekt jer osim sposobnosti prilagodbe oko, okolnostima glavna snaga Daeška, Daesha je sposobnost E, privlačenja ideoloških istomišljenika. Prethodnik je govorio o gubicima e, Daesha. 10, 12, 15 tisuća ljudi, ali od tada se još više ljudi priključilo Daješu. Dakle, oni imaju sposobnost da ljude iz ideoloških razloga privuku u svoje redove. E, oni koriste različite tehnologije informa za širenje informacija, za propagandu i tako dalje. To je također još jedan oblik prijetnje na ko, protiv kojeg se ne možemo boriti klasičnim um, obrambenim strategijama. Isto tako, taj, dakle, taj ideološki aspekt je nešto što, s čim se treba suočiti. Kad je riječ o operativnoj borbi na terenu, htio bih naglasiti važnu razliku između dvije strane. Vratit ćemo se dakle na Bliski istok, na teritoriji Sirije i Iraka. Postoji velika razlika između e, Mosula, znači zapadne fronte, gdje postoji e, bliska suradnja između zapadne e, koalicije i pešmergaj a to nije slučaj na istočnom bojištu gdje ne postoji e, suradnja između koalicije i režima Bašara e, asada Eto tu treba vidjeti u kojoj mjeri jer u svakom slučaju situacija je dosta ambivalentna s obzirom na stav prema e, al-Asadu. E, čak i kad govorimo o suradnji s režimom, zato što, na, e, zato što u Raki režim može e, sa, dakle, e, djelovati drugačije nego što je slučaj u Mosulu. Naravno, puno stvari je već rečeno, pa se neću ponavljati, ali kad je riječ o rješenju, Htio bih reći da o tome se može reći stvarno puno stvari i ako želimo razgovarati o rješenjima, e, prvo treba e, se suočiti e, s prvom prijetnjom, a to je s kao islamskom državom. Oni imaju u tom smislu klasičnu vojnu opremu i tako dalje. Pa onda i klasičan način obrane se može primijeniti u tom slučaju. S druge strane, e, to, to ne vrijedi kad govorimo o borbi protiv njih kao o globalnoj terorističkoj organizaciji, zato što e, postoji taj ideološki aspekt. Htio bih isto tako spomenuti e, sudjelovanje lokalnog stanovništva u borbi protiv Daesha. I e, postoji jedan školski primjer koji se često zaborava, zaboravlja a, a to je a to je slučaj iz 2014. četvrte godine. E, a radi se o e, plemenskim pripadnicima iz e, Iraka i oni su odlučili se boriti, radi se o sunitima, i oni su zapravo se borili protiv e, pokreta kojem su sami pripadali. Zato što nisu e, štitili i e, dakle te parvojne postrojbe i mislim da je iskustvo iz tog razdoblja dosta korisno i nažalost tu su, e, tu, tu, su stvari puknule nakon dolaska Amerikanaca. Dakle, Daesh i pristupanje lokalnog stanovništva njihovoj ideologiji e, se može e, razumjeti zato što ih država nije štitila. Dakle, ako ne sudjelujemo u osnaživanju države iz koje je došao Daesh, a dakle ta država je propala, sasvim je očito da, da e, stanovništvo može birati između toga da ih se masakrira ili da se pridruži Daješu. E, kad je riječ o pitanju e, sudjelovanja lokalnog stanovništva, treba reći da je to ključno pitanje, ali mislim da nije dovoljno istraženo. Susjedne zemlje Iraka i Sirije koje su ne, koje ne surađuju zato, zato što su direktno implicirane, mislim na Libanon, e, Jordan i Siriju, Naravno, one su suočene s valom izbjeglicama. E, sudjelovanje zaljevskih zemalja nije dovoljno. Naravno, postoji nejasne veze između svih tih zemalja ili njihovih sastavnica sa džihadističkim organizacijama, ali isto tako treba ih razumjeti zato što ta e, prijetnja se odnosi i na njih. Treba inzistirati na tome da e, partnerstvo zaljevskih zemalja je e, glavni uvjet za svaki, odnosno bilo koji dijalog i partnerstvo tih zemalja. Isto tako kao što je bio slučaj u Iraku 2004. godine, ne smije se dopustiti da strana intervencija protiv Daesha da se smatra, odnosno doživi kao zapada, zapadnjačka e, agresija i da se zapravo e, strance sa zapada E, doživi kao križare koji će na taj, ako se ta percepcija um, uvriježi, onda će zapravo to hraniti ideološku privlačnost Daješa. I dalje, kad je riječ o lokalnoj dimenziji, e, tu se postavlja i pitanje o pomirbi, vjerskoj i drugoj pomirbi. Kad treba definirati obramenu strategiju, treba započeti od kraja, koji ishod želimo postići, od kuda je sve to krenulo, kako je nastao Daješ. Oni su nastali iz marginalizacije eh, sunetske zajednice nakon pada Sadama Huseina. I otuda eh, zapravo uvijek su dakle post, uvijek gdje postoji e, napetost između sunita i šita, između dviju zajednica, iz toga proizlazi privlačnost propagande e, islamske države. I stoga je ta pomirba koja je i vjerske prirode, vjerska pomirba je jako bitna u tom području. Ako mi dopustite, evo tu bih stao kako bih ostavio e, prostora za postavljanje pitanja i danju razmjenu mišljenja. Puno hvala profesore, a sada naš treći panelist je profesor Nikola Pede. Imate riječ. Hvala, hvala što ste me danas e, pozvali. Kao što je e, rekao moj kolega, teško je dodati nešto ovako sveobuhvatnoj prezentaciji. Stoga bih se malo usredotočio prvo na to za koga se borimo, gdje i koji je ishod tih akcija protiv Isisa, te kako bismo mogli to provoditi u budućnosti. Priroda Isisa se još uvijek doživljava kroz narativ koji je izgrađen na zapadu i oslanja se na niz stereotipa. Globalna dimenzija te skupine se treba podrobnije analizirati. ISIS je proizvod raspada otomanskog carstva i sektaštva, odnosno situacije gdje manjine vladaju većinama. Poznato je da je u Iraku za vladavine Sadama Huseina e, središnja vlada bila zainteresirana za stvaranje radikalnih sunitskih organizacija kako bi se spriječila većina e, koja su šijiti e, nakon e, upada u Irak i raspada iračke vlade pojavila se nova šiitska vlada u toj državi dio bivše vlade je već organizirao prijelaz dijela vojnog aparata u skupine koje su e, djelovale od početka invazije SAD-a u Irak. Te su se skupine spojile sa prethodno stvorenim radikalnim sunitskim skupinama i to je postalo jezgro onoga što danas nazivamo Daješom. E, tu su bile osobe koje su bile prilično aktivne kao što je general Maduri, on je bio jedan od najistaknutijih generala i bio je vrlo aktivan u reorganizaciji dijela tih snaga, a osobito što je omogućio da ostatak e, e, pa, stranačke strukture bat stranke e, prijeđe u podzemlje. Dakle, to je ono protiv čega se borimo. Daješ, ISIS, kako god to želimo nazvati, je lokalna struktura e, bazirana u Iraku e, koja donekle e, ima prisutnost u regiji a to treba razmatrati za svaki pojedini slučaj posebno. ISIS ima svoju doktrinu, ali to je također i organizacija u koju su ušle i sekularne snage kako bi se spriječila uloga šiitske većine u Iraku i kako bi se izvršila svojevrsna osveta e, protiv e, invazije SAD-a i da bi se zaštitili sunitski interesi u toj regiji. Nesporno je E, da je Irak poslije Sadama e, i dalje podložan sektaštvu uloga koju igraju te snage je prilično intenzivna od samog početka osobito u nekom dijelovima države gdje su uspjeli osvojiti većinu teritorija kojim vladaju i danas. Ne zato što imaju stvarne vojne kapacitete, već zbog toga što je lokalno stanovništvo zainteresirano. Većina tih skupina nije morala ispaliti nijedan metak da bi ušla na ta područja, već ih je pozdravio dio sunitskog stanovništva koje je već bilo prestrašena zbog uloge šiitske većine u Bagdadu. To je bilo osobito vidljivo za vrijeme vladavine Al-Malika. Sirijsko odnosno prisutnost Tajša u Siriji e, je prilika koja se ISIS-u pojavila kada je propao sirijski režim pa su oni iskoristili tu mogućnost. E, time su mogli imati koristi od nadzora nad naftnim poljima i drugim gospodarskim objektima, što im je pružilo velike gospodarske kapacitete, e, barem između 2014. i 2015. godine. No ipak većina e, ISIS-ovog djelovanja se odvija u Iraku, i na tom području se nalazi primarni interes te skupine. Naime, na sunitskim područjima iračkog e, teritorija je li ISIS globalna prijetnja? Priroda Isisa je da se pojavila sa sasvim e, različitom i neovisnom agendom odmah su se počeli sukobljavati sa tradicionalnim džihadističkim skupinama u tom području, osobito Al-Qaidom te sa Al-Nusrom i drugim tradicionalnim skupinama koje se bore u sunitskom okruženju u toj regiji i po prvi puta imamo skupinu koja ima teritorijalne ambicije, takozvani kalifat. Žele nadzirati određeni teritoriji. E, Daješ ima globalni narativ. Oni su uspostavili globalne kapacitete komunikacije, no s druge strane na taktičkoj razini njihovi kapaciteti su strogo regionalni. U tom smislu moramo u zagradama razmotriti e, koliki kapaciteta skupina ima za zemljopisno širenje u svijetu ima nekoliko organizacija koje su se proglasile dijelovima ISIS-a u, ISIS u Aziji i Africi, ali po mom mišljenju je vrlo teško procijeniti koji je stvaran kapacitet te organizacije e, da predstavlja interese ISIS-a na regiji gdje djeluje. Na primjer, e, u slučaju Libije, nedavni događaj, kao što znate, su zanimljivi na području Sirte i Misrate i lokalne snage su uspjele tamo poraziti E, ISIS u Sirtu e, postoje još neki džihadisti u toj regiji koji se nastoje skloniti od ofanzive e, Mizrate većina onih koji se bore u Mizrati su iz e, prethodne skupine Alšarija koja se podijelila u nekoliko novih organizacija u zadnje tri godine, a dio njih je izrazio interes da se pridruže ISIS-u. No, nije postojao kapacitet da uspostave stvarni kontakt sa centralnom organizacijom u Iraku i Siriji. Nekoliko boraca e, koji su prije toga bili e, Ansar al-Sharia e, su imali borbeno iskustvo, ali oni nisu u središtu te organizacije, dakle Analizirajući situaciju vidimo da je lokalna struktura tipično nacionalna lokalna struktura e, koja želi proširiti kapacitet i obzor te operacije, ali nemaju stvarni kapacitet širenja svog terena tko i gdje se danas bori protiv Isisa? Svakako najviše u Iraku i Siriji, ali i u nekim drugim područjima gdje postoje organizacije koje su povezane s ISISom ili se doživljavaju kao dio te konstelacije, uglavnom na Srednjem istoku i u Africi. Tko se bori protiv ISISA? postoje dvije vrste operacije, nacionalne koalicije i lokalne operacije na terenu. Operacije na terenu su uglavnom dvosmislene kad je riječ o krajnjim ciljevima. Neke elemente treba podrobnije analizirati kako bi se konkretno shvatio interes aktera koji se bore osobito u Siriji u ovoj zadnjoj fazi građanskog rata. Svakako Irak želi ponovo osvojiti dio svog teritorija i potrebno je reći da većina jedinica e, koje se u stvari bore e, protiv Isisa pripadaju šiitskim e, paravojnim postrojbama, a ne oružanim snagama. O oružanim snagama se još uvijek na, raspravlja na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Uloga šiitskih e, paravojnih postrojbi je tada osnaži kapacitete koji ne postoje u službenim oružanim snagama. E, to komplicira situacija na terenu, dolazi do sektaštva, mm, treba uzeti u obzir Iran kao još jedan od elemenata koji sudjeluju u lokalnoj dimenziji borbe protiv Daesha. Zatim tu je Turska tu nije ni potrebno spomenuti e, koliko je e, dvosmisleno tursko sudjelovanje u borbi protiv Isisa na vlastitom e, terenu i druge. Imamo i lokalne aktere poput Kurda, na terenu e, e, postoji koalicija koju vode Iran i e, Rusija uz njihovu koju daju potporu zatim tu su Iranci koji se bore u Siriji sa specijalnim snagama 2015. pa su tome dodali i redovne snage, a tu su i koalicije, ona koalicija koju predvodi SAD, pa ona koju predvodi Rusija, ona koju predvodi Saudi Arabija. Dakle, tu postoji niz aktera e, koalicije uglavnom imaju zračne kapacitete a jedan od najvažnijih elemenata koje trebamo uzeti u obzir je što je postignuto od sredine 2015 e, do ljeta 2016. Ja sam tu pripremio nekoliko mapa, ne znam da li ih vidite. Dakle, ovaj zemljovid je malo vidljiviji. Puno se jasno vidi koja područja ISIS još uvijek danas nadzire, to vidite u crnoj boji, područja koja su izgubljena u borbama u posljednjih 12 mjeseci su prikazana prvo kao što vidite ono što ISIS želi nadzirati je e, os komunikacije e, Sirija, Irak, e, duž rijeke Eufrat. To je najvažnija linija komunikacija koja dovodi gospodarske i druge kapacitete skupine zračne intervencije su se pokazale prilično učinkovitima, dakle u prvih šest mjeseci 2016. godine. Naravno, način na koji su se operacije vodile e, također e, sadrži e, dvosmislenosti. Većina onih koji se bore na terenu imaju e, paralelnu agendu. E, ISIS je cilj, ali često nije glavni cilj. Oni koji imaju neke svoje interese na terenu i u zračnoj kampanji u Siriji i djelomično u Iraku, sudjeluju u ovim operacijama prvo da bi gađali neprijatelje svojih saveznika, a tek potom daješ. Kapacitete za preživljavanje Isisa se vidi, ali ipak su postignuti jako dobri rezultati u posljednjih godinu dana jer je znatno smanjen i vojni i gospodarski kapacitet ISIS-a smanjen je njihov nadzor recimo nad naftnim poljima. Koja su ograničenja ove kampanje? Kao što sam rekao, prioriteti različitih aktera su sljedeći. Ako pogledamo sirijsku stranu sukoba, jasno je da nekoliko sudionika u raznim koalicijama imaju za prioritet konsolidaciju e, svojih savezništava, recimo Bashar al-Assad. Dakle, smanjiti kapacitet protivnika tih skupina, a to nije daješ, a ostavljaju daješ kao sekundarnu metu koju odgađaju kad je riječ o e, kalendaru aktivnosti na terenu. Dakle, općenito mislim da nismo učinili dovoljno kako bismo ponajprije spriječili dolazak stranih boraca na terenu nismo učinkovito nadzirali tijekove onih koji stižu na frontu, a istovremeno onih koji odlaze sa fronte i prelaze na druge lokacije, kako u regiji, tako i u svojoj regiji podrijetla, to jest Europi. Drugo što nismo uspjeli, osobito kad je riječ e, o političkom djelovanju, je e, smanjiti sektaštvo. Dakle, nismo intervenirali sa učinkovitim politikama kako bismo e, ublažili sektaštvo i percepciju uloge sektaštva u djelovanju različitih aktera. Većina E, sukoba e, zapravo proizlazi e, iz tog sukoba Iran, Saudi Arabija, a u Iraku također postoji ta vanjska percepcija prijetnje koju naravno potiče Saudi Arabija, Sirija Irak, Jemen i nekoliko drugih područja Bliskog istoka su tome podložni. Po mom mišljenju postoje i e, agende koje nisu spojive e, u Europskoj uniji jer mnogi od njih još uvijek vodimo individualnu politiku e, kada je riječ o Libiji nemamo jedinstvenu europsku politiku, barem se ona ne doživljava tako. A isto tako kad je riječ o tumačenju događanja na terenu, još uvijek nemamo dovoljno kapaciteta za tumačenje onoga što se događa na terenu i to ne koristimo pri definiranju vlastitih strategija. Još jednom bih komentirao e, Libiju kad je riječ o Isisu, ali ne samo Isisu na terenu. Ja bih vam iznio svoje osobno iskustvo. Ono što se u Europi doživljava kao sukob izazvan sukobom između islamističkih strana s jedne, e, snaga s jedne strane i sekularnih snaga s druge strane to nije ono e, što se doživljava u Libiji u Libiji vide sukob e, onih koji pretendiraju da budu legitimne revolucionarne snage i onih koji se doživljavaju kao kontrarevolucionarne snage. I to je ono što hrani većinu sukoba e, koje e, vidimo e, poput sukoba u Sirtu i riječ je i o ulozi paravojnih postrojbi ja bih za kraj rekao da sasvim iskreno jedan od najvećih naših problema u regiji je da dajemo samo programa vezanih u sigurnost, a ne bavimo se stvarnim elementima koji bi mogli dovesti do stabilnosti, a to su dugoročne e, gospodarske i socijalne intervencije. ISIS se uglavnom e, koristi tim neuspjehom i stoga je postao popularniji i ima veće uspjehe pri novačenju. E, osobito u nekim zemljama poput Tunisa ili Libije Dakle, to su područja gdje moramo više ulagati i redefinirati svoju politiku, što ne znači naravno da moramo napustiti vojne akcije i vojne programe, već moramo raditi nešto drugo da bismo doveli do dugoročne stabilnosti u regiji. Hvala. E, nažalost, gospodin Gat Ruter je morao ići. E, odnosno mora ići. Zahvaljujem mu što je došao, e, naravno i kasnije ćemo u kasnijoj e, fazi će nam ćemo imati priliku postavljati mu pitanja. E, ostali panelisti će ostati i odgovoriti na vaša moguća pitanja. Otvaram raspravu. Gospodin Michael Michael Galer je prvi. To je baš šteta e, što on mora ići, zato što mogao sam mu odmah postaviti pitanje, odmah nakon njegova izlaganja. Rečeno je da je jedan od problema e, povratak stranih boravaca. Dakle, radi se o ljudima koji su e, bili u tim ratnim zonama i vraćaju se u Europu. Pitam se je li se situacija e, promijenila? Govorim o suradnji između država članica u odnosu na stanje 2014. godine. Je li rad Europola se poboljšao ili smo u situaciji da žalimo zbog napada i onda obećamo da će u budućnosti bolje surađivati, a onda ne učinimo ništa. Dakle, to je moje pitanje. Prema vašem mišljenju, da li se na bolji način razmjenjuju informacije putem Europola. Drugo pitanje odnosi se na ISIS i njihovu prisutnost u Siriji i Iraku. Mogu li i dalje prodavati naftu? Prije, dakle, donedavno je to bio jedan od njihovih glavnih izvora prihoda, a čini se da se to isto tako činilo e, preko Turske. Je li sada ta praksa prestala? Je li taj financijski prihod, odnosno izvor takvog financijskog prihoda sada prekinut? Nadam se da će Mosul biti oslobođen i prije nego što se to dogodi. Mislim da treba reći da trebamo pružiti potporu u pripremi. Zanima me u kojoj mjeri Europska unija radi planove za intervenciju. Nije dovoljno da pružamo potporu samo nekim nevladinim udrugama. Radi se o ogromnom gradu s milijunima stanovnika i e, potrebno je raščistiti grad, i grad e, treba popraviti infrastrukturu, treba omogućiti onima koji su pobjegli na sjever Iraka da se vrate u Mosul. I ne radi se samo o gradu, nadamo se da će u isto vrijeme biti oslobođena i susjedna područja, okolna područja. To to treba riješiti odmah u protivnom će i ti ljudi pokušali, pokušati doći u Europu, a to nam isto tako nije u interesu. Dakle, kakve pripreme radi Europska unija da bi u Mosulu bila prisutna na terenu kako bi mogli pomoći ljudima da tamo žive i da se tamo vrate. Hvala. Hvala. Gospodin Freund. Hvala gospođo predsjedavajuća i hvala gospodo na ovim sjajnim prezentacijama. Moram se složiti s onim što je rekao gospodin Galer. Žao mi je što gospodin Gat Ruter nije s nama, jer e, dva moja pitanja odnosila su se na ono o čemu je on govorio ali svejedno ću ta pitanja postaviti zato što su sama dva sjajna stručnjaka. Htio bi se osvrnuti na raspravu u SAD-u koja se održala prošloga tjedna gdje je na sučeljavanju Donald Trump e, izrekao neke prilično strašne stvari. U jednoj Uh, jednom trenutku se pojavilo pitanje Mosul. odnosno nije postavljeno pitanje, ali on je rekao da on ne razumije Zašto mi, dakle zapad ili tko god, tako jasno govorimo da će Mosul uskoro biti napadnut. I ja sam pomislio, pa da, zašto mi to zapravo radimo? Zašto najavljujemo nešto što koristi samo onima u čim je rukama Mosul? Ali s druge strane, To je vjerojatno činjenica koja se i onako ne može sakriti. To je nešto što će biti jasno svima onima koji su u blizini Mosula da se tamo skupljaju e, postrojbe. Nadalje, imamo li mi e, strukturu stranih boraca u Daješu? Znamo li mi koliko njih je iz Iraka, koliko iz drugih zemalja, jer to će naravno utjecati na, na to koliko će nakon bitke za e, Mosul njih se možda vratiti u Europu. A moje drugo pitanje odnosi se na članak e, koji je nedavno objavljen gdje stoji da je Daješova komunikacijska strategija e, radikalno se srozala u odnosu na stanje od prije godinu ili god, godinu i pol. E, društvene mreže bile su pune e, objava koje su bile sklone Daješu, a sada je to stalo. Pa me zanima, kakve to posljedice ima prema vama i je li to tek privremena posljedica ili može biti trajnije prirode. I na kraju, ne znam mogu li vas osporiti jer vi ste stručnjak, ja tek obični eurozastupnik, gospodine Pede, ali rekli ste da je da e, ISIS privlači sve više ljudi. Nisam siguran je li to točno u sadašnjim okolnostima. Mm, prije svega i zbog e, zatvaranja turske granice sa susjednim zemljama. Pitam se da li su ljudi e, u stanju pridružiti se njihovim snagama kao u vrijeme kada je ta granica bila otvorena. Hvala, to je moje zadnje pitanje. Hvala. Znam i da je i podpredsjednik um, htio nešto reći, pa izvolite. za slovo, Izvolite, gospodine Štetina. E, hvala, gospođo predsjedavajuća. Dame i gospodo, doista cijenim ono što ste malo prije rekli i o čemu ste govorili. Točno je da je za nas u Europi i državama članicama da je ideja rata zastrašujuća. mislim na rat na Bliskom istoku, htio bih vas podsjetiti da sam nedavno došao na poziv kurdskih paravojnih snaga, njihovih eh, milicija, i posjetio sam e, niz vojnih postrojbi i ja sam shvatio da na sjeveru Sirije da su Kurdi stvarna vojna sila. Oni su u stanju e, poslati 20.000 naoruženih vojnika u borbu i tako su oni osvojili primjerice Kubanu. Evo, to je jedan od dokaza. Drugi dokaz je da su u stanju e, prijeći rijeku Eufrat te doći na zapadnu obalu. Vrlo su operativni kada e, dobiju potporu koali, snaga koalicije. Naravno, oni to ne mogu dobiti, ali kažem, kada bi E, koalicijske snage, kada ne bi uništile e, snage Daješa prije njihove operacije. Zanima me, što mislite, kakva je perspektiva? Mislite li da se na koji način kurtske snage mogu uključiti u e, poražavanje Daješa? Hvala, gospodin Kuza Permoj. Gracias, presidenta. Eh, yo quería preguntar a los expertos. Hvala. Htio sam e, postaviti pitanje stručnjacima. Činilo mi se da nešto ne ostaje, e, da nešto nedostaje. Bavili smo se financiranjem, obukom i dostavom oružja. Čini se da džihadisti u Siriji i e, Iraku dolaze iz 38 različitih zemalja i iz niza oružanih skupina. Koriste se i protutenkovsko naoružanje različitih vrsta. E, isto tako e, tu je i protuzračna obrana. Kako oni dolaze do toga. Radi se o sili koja okupirala teritoriju dvije zemlje. Čini se da je turska granica dosta porozna, e, postoji određena, čini se, tolerancija prema toj skupini u i iz Turske, e, ali to vrijedi i za neke druge zemlje. Kad gledamo što se dogodilo u Mosulu, Iračka vlada je rekla da će pokušati po, e, izbjeći ono što se dogodilo e, drugdje, misli se na e, sektaške odmazde. Ono što se događa sada vezano uz iračkom stavu prema Daješu Zanima me što mislite kakvi su odnosi između SAD-a i Rusije s obzirom na to što se događa u Siriji. Hvala, gospođa Bodil Valero. Hvala lijepo. Ja ću se koncentrirati na nešto što još nitko nije spomenuo, to su maloljetnici u toj regiji. Mm, znam da u postoji jedna grupa djece koja je rođena u Raki i koji su koji imaju švedsko državljanstvo i zanima me što će se dogoditi s njima, postoje li neke pripreme, dakle, vezani za njihovu moguću rehabilitaciju u njihovim e, zemljama, u zemljama kojima trenutno žive, mislim recimo prije svega na Švedsku. Dakle, htjela bih e, da se tu spostavi neki red kada je riječ o djeci, ali to se odnosi na sve na sva područja pod okupacijom Daješa, to su ljudi koji tamo ne žive dobrovoljno i koji su tamo zatočeni već duži niz godina. Tu nije riječ samo o maloljetnicima, već i o odraslima, evo koji se posttraumatski stresni poremećaj pogađa sve, bili oni odrasli ili djeca. Ja mislim da bismo morali o tome razgovarati upravo u ovoj fazi priprema, dakle uzeti u obzir razdoblje koje će se dogoditi nakon, dakle koje slijedi nakon ratnih aktivnosti. Imamo dakle djecu koji će biti traumatizirani tijekom skoro cijelog svog života. Thank you, Mrs. Nikolaj. Hvala, gospodin Nikolaj. Gospođo Nikolaj, hvala. Ja imam samo dva e, kratka pitanja vezano uz organizaciju Daesha. Oni su stvarno jako dobro organizirani, to se može vidjeti, ali je meni teško vjerovati da e, su se sami organizirali. Postoje e, i strani elementi u toj organizaciji. htjela bih spomenuti Talibane iz Afganistana jeste li primijetili njihov utjecaj na teritoriju pod e, kontrolom Daesha? A drugo pitanje odnosi se na Iran. Dobili smo informacije da Iran e, podupire Daesh, jer puno kolega me pitalo e, tko podupire vojno naoružavanje, jer to je nešto što je jako skupo i čak ako uzmemo u obzir njihove izvore financiranja, mislim da to ne objašnjava e, fenomen koji se zove daješ Hvala. Ja bih htjela postaviti pitanje o vama panelistima. Radi se o strategiji daješa, Stratkom. Prije svega mislim na dakle, e, komunikacijsku strategiju. Što se može učiniti da se spriječi putovanje u Siriju i Irak. No, unatoč naporima da se to učini, ta komunikacijska strategija i dalje E, ide dalje. Možete li nam reći što se promijenilo, jesu li obrazci drugačiji? Izvolite, ići, ćete, odgovarat ćete istim redom. Najprije ćemo dati riječ profesoru Saderu. Odgovorit ću na pitanja kako su došla. Kad je riječ o pitanju naoružanja, odgovor je jednostavan. Postoji teško naoružanje, ispričavam se, e, teritorij pod kontrolom Daesha, dio toga je napustila redovita vojska nakon pada iračkog režima ali isto tako e, postoji naoružanje koje je isporučeno od strane zapadnjaka pobunjeničkim skupinama koje su se smatrali mjerenijima i koje je palo u ruke Daesha u okviru borbe i to je, do toga je došlo u kontaktu sa različitim e, drugim e, organizacijama poput Al-Nusre i nekih drugih džihadističkih skupina. Dakle, treba reći da kada se baca oružje po tom teritoriju, po terenu, i namijenjeno je određenoj organizaciji e, koja je jednog dana umjerena, a drugog dana više nije, a onda dođe do nekog e, sukoba, a tu su uključene i druge e, sile sa zapada, a isto tako i zaljevske zemlje, E, situacija postane ovakva. Kad je riječ o Mosulu, htio bih istaknuti činjenicu da sukladno našim informacijama moguće oslobođenje Mosula će sasvim sigurno dugo trajati. To je drugi glavni grad Dajša e, i sasvim je jasno da će se oni e, bespošteno boriti za taj grad i isto tako će tu jako puno operacija, biće zamki, gerilskog ratovanja i tako dalje, tako da će to e, trajati dugo, bit će mukotrpno s ciljem e, da iračke snage pretrpe maksimalne gubitke. Prva žrtva, glavna žrtva, bit će civilno stanovništvo koje će se naći između dvije vatre ako se grad opkoli, dakle sada islamska država pokušava pružiti otpor pod navodnicima na periferiji grada, ali kada se grad opkoli, e, to stanovništvo bit će zapravo taoci i neće moći izaći i e, zračna potpora zapada možda će dakle naštetiti e, lokalno stanovništvo, oni mogu biti žrtve. I to je nešto što će dalje hraniti propagandu Daesha, a i e, hranit će taj, taj osjećaj da sve što dolazi izvana je loše. Vidjeli smo kako ta teritorijalna država se lako e, E, preustroji i postane e, teroristička organizacija i pretvori se i u urbanu gerilu. I postoji taj, e, ta afektivna dimenzija koja postoji u svim sukobima na Bliskom istoku kada se sve svodi na odnos, odnosno borbu između slabih i jakih. Kad je riječ o ulozi Europske unije, nažalost ne mogu um, reći, nemam nadležnost što Europska unija uh, misli napraviti. U svakom slučaju bit će, proći će dosta vremena dok se ne oslobodi Mosul. Kad je riječ o pitanju e, Donalda Trumpa, o tome zašto se najavljuje e, namjera da će se osloboditi Mosul, ja mislim da zapadnjačke vlade su nemoćne e, pred Daeshom i na neki način žele najaviti određene mjere da bi da bi da ne bi ispalo da su nemoćne. neki francuski državljani e, su se borili u Mosulu i neće zapravo e, to se neće promijeniti ako se napadne Raka ili neki drugi grad. Dakle, poanta je da se šalje poruka da se upravo sada borimo protiv Daesha i da se na taj način provodi kampanja. E, kratko ću odgovoriti na pitanje vezano s prodaju nafte. Treba reći da je glavni kupac Daeshove nafte je režim Bašara al-Asada. To je taj cinični aspekt e, sukoba. Službeno ratujemo, ali istovremeno trgujemo. I to prolazi ispod radara. Isto tako oni prodaju naftu e, krijomčarima, ali glavni kupac, a za to postoji dokaz, je e, režim iz Damaska. Možda bih e, trebao nešto reći o pitanju Kurda. Kurdi igraju važnu ulogu u ovoj strategiji. Ja mislim da je Daesh isto tako i neka vrsta čudovišta e, koji ima više roditelja, ali koji sada postoji light motiv e, iz kojeg izlači korist svaki akter u toj regiji. Neki trebaju daješ e, da bi se vratili u Siriju, ali ne žele se zapravo boriti protiv daješa već protiv Kurda. Isto vrijedi i za Iran. E, svi e, koriste daješ da bi zapravo se borili za vlastite interese. To vrijedi i za Kurde. I oni su... Postoji određena vrsta romantike vezane uz kurdsku gerilu. To možete vidjeti i u novinskim napisima, pogotovo zato što se i žene tu uključuju i tako dalje. A Kurdi naravno se bore za vlastite interese, žele proširiti svoj e, teritorij prema jugu i ne treba zaboraviti što je e, bilo prije e, Daesha. Radi se o gradu Kirguku i to za njih predstavlja nešto poput Jeruzalema. I ono što predstavlja izazov za održavanje jedinstva Iraka je to što postoje dosta velike napetosti između dviju zemalja koje ne posustaju. Evo sada predajem riječ gospodinu Pedeu. Um, Hvala lijepo. Ja ću odgovoriti na vaša pitanja bez nekog posebnog redosljeda. Bilo je pitanje otkud oružje. trebate da kad su oni zauzeli gradove u Iraku i Siriji, da su pronašli ogromne količine oružja koje je ostavila iračka vojska, dakle na iračkom tlu, odnosno sirijska vojska u Siriji, dakle imali su početne kapacitete, imali su oružje, dakle pronašli su oružje tamo u onim zonama koje su kontrolirali. Dakle, tu je riječ eh, o tradicionalnom oružanju, dakle municija ili lakom naoružanju. Potom je došlo do uspješne nabavke dakle sofisticiranog oružja od strane svih dionika dakle, u sukobu. Mislim da nema onih u međunarodnoj zajednici koji dakle ne preskrbljuju oružje ili municiju sukobljenim stranama. Oni su uspjeli zauzeti dakle, neke utvrde oporbenih e, strana u, u Siriji, tamo su također uspjeli nabaviti oružje i municiju, potom su trgovali ovim eh, oružjem krimči, ga. Dakle, to je doista raširen eh, užasan fenomen u Siriji i Iraku. Dakle, postoji jedna kombinacija čimbenika koja im je dala ove početne kapacitete kada je riječ o naoružanju i dakle omogućila im eh, dakle, razvoj ovih vojnih kapaciteta. Što se tiče nafte, kao što je kolega rekao, Asadov režim je glavni primatelj u ovoj nezakonitoj trgovini. Dobra vijest je da većina naftnih polja koji su bili pod kontrolom Izisa, da su bili napadnuti, dakle da su e, osvojeni od strane drugih snaga zahvaljujući zračnim napadima. Dakle, ova njihova, njihov kapacitet je drastično smanjen, unatak godinu i pol oni još proizvode u nekim zonama, a i tu je činjenica da se neki od ovih teritorija smatraju njihovim teritorijama, to su naprotiv nek, nek tim teritorijima zapravo upravljaju neka nezakonita tijela, dakle niti daješ, niti pripadnici oporbe koji se bore protiv e, Bašarovog režima. Dakle, kriminalna organizacija upravlja tim nekim manjim postrojenjima koje imaju određeni kapacitet kada je riječ o proizvodnji nafte, ali to nisu velike količine poput onih koji su se proizvodili prije dvije pol godine općenito kapacitet Daesha proizvodnje, odnosno njegove proizvodnje nafte je drastično smanjen. Potom komunikacija Daesha i koliko se boraca bori na terenu. Dakle, ovdje sam u analizi obuhvatio ne samo tradicionalne načine komunikacije, dakle, novine, online poruke. I otkad su aktivni na terenu, oni vidi se da nisu tako jaki kao što se mislilo da da jesu, oni tu teškoća u komunikaciji kada je riječ o vlastitim gubicima, teže motiviraju ljude da uđu u ove zone gdje se vrše operacije na terenu. Dakle, vidimo jedan e, neuspjeh e, kada je riječ o komunikaciji njihovih, e, kada je riječ o komunikaciji o njihovom djelovanju. Imamo situaciju u kojoj su oni upravljali dakle, određenim teritorijima i u razdoblju dvije godine, dakle imali kontrolu nad stanovništvom, pa čak i oni koji su ih u početku pozdravljali dakle kao nekog tko će ih zaštititi od šita dakle pred snagama Bašara al-Asada s jedne strane iračke vlade, s druge strane većina tih ljudi sada evo uplašena, dakle uznemirena zbog nakon onoga što su vidjeli unatrag nekoliko godina i daješ je za njih sada jedna organizacija koja ne pruža dugoročna rješenja, koja je izuzetno nasilna i koja ne predstavlja dakle, trajno rješenje za, njihove, za njihovu situaciju, dakle dolazi do pada potpore, dakle. Koliko je boraca na terenu, to je jedno od najtežnijih, eh, jedno od pitanja na koje je teško dati odgovor. Imamo razne špekulacije, dakle govori se od tisuća pa sve do milijuna. Koliko pogleda pitku za Sirte, dakle, trebalo je navodno biti oko 20 tisuća boraca na terenu, a na koncu, dakle, kada se vršila bilanca akcije, vidjeli smo brojku koja dakle ide od 500 do 2000 boraca. Vidite koja je velika razlika između percepcije dakle koja se stvara u medijima i stvarnosti na terenu. Razlika je ogromna. I to je evidentno i u Iraku i Siriji. Dakle, brojke koje iznosi sam daješ koji to, pa i oni koji, to predstavljaju, koji ga predstavljaju kao prijetnju egzistenciju uopće u toj, reži, u toj regiji. Vidimo da su te brojke doista pretjerane, vidjeli smo velik broj prebjega, dakle, i moramo to uzeti u obzir kada govorimo o ovim brojkama i kada je riječ dakle o percepciji snage ove skupine. Dakle, teško je sada doista reći koliko bi oni ljudi mogli doista uputiti u bitku poput ove u Mosulu, ali slažem se s kolegom da će to biti jedan dugi sukob, da će oni pokušati na terenu izgraditi neke barijere, jednako u urbanom području, dakle više nego se izravno uključiti u bitku koristit će prednosti terena, eksplozivne naprave, razne zamke, eksplozive, dakle Vidjeli smo što se dogodilo u Sirteu i drugim gradovima gdje se operacija uglavnom svodila na uklanjanje dakle eksplozivnih e, naprava, naročito iz središta grada. Kurdi, o tome je, o njime je dosta e, rečeno, ali želim dodati jednu stvar. Postoji percepcija u regiji, barem kod nekih e, dionika, dakle, u regiji Iračana, Iranaca, Turaka, na kojoj mjeri kod e, Sirijaca su uvjereni, bilo to istina ili ne, da će Amerikanci sponzorirati na neki način ubrzati proces e, neovisnosti dakle ovog kurdskog entiteta Dakle, oni pokušavaju gurnuti kurde ka e, političkom rješenju i to oni vide kao prijetnju nacionalnom integritetu, nacionalnim interesima i tu postoji također jedan sukob, dakle teško je ovdje ocijeniti što se može pripisati nekoj lokalnoj paranoji koja isto karakterizira regiju, a što je istina. Međutim, i unutar kurdskih snaga postoje razlike, tu Vidimo da postoje različita stajališta, e, tumačenja onoga što bi se trebalo poduzeti, što se može postići na terenu. Jedan od najvećih problema koji smo vidjeli u ovoj novijoj fazi jest e, percepcija kurdsko-sirijske prijetnje. Dakle, pokušaj e, njihovog naseljavanja, dakle s druge strane granice. To je Bašar al-Assad e, koji, do sad nije bio aktivan u borbi protiv njih e, ugrožen. Potom tu su bitke između kurdskih postrojbi u Siriji i snaga, dakle, režima u barem nekoliko područja i vidjeli smo da onda dolazi do pojave tog problema. Nisam siguran jesam li dobro razumio što je rekla gospođa Nikolaj vezana uz tvrdnju da Iranci podupiru daješ. Jesam li dobro razumio vaše pitanje? Moje stajalište je da teško vjerovati da jedna organizacija koja je protušijitska oni se bore protiv interesa šita u regijama u kojim djeluju, oni su stvoreni kao neka zaštita od šita, dakle nakon pada Sadama Huseina i e, njihovo, oni se temelje, dakle na sunitskim snagama iračke, ostataka iračke vojske i dakle imaju cijeli taj narativ koji se bavi dakle, herezom, navodom herezom šiitske zajednice, kako njima šiiti uopće nisu e, muslimani. I doista evo teško pomisliti da bi upravo Iran mogao biti onda onaj kojim daje potporu. Osim toga, sviđalo im se to ili ne, možemo otvoriti ovdje veliku raspravu vezanu uz ovo što se događa, ali oni se bore protiv Daješa na, terenu. Oni štite Bašara Lasada, žele da Sirija e, dakle, bude jedinstvena, ali oni se bore protiv Daješa, dakle, na terenu i pretrpjeli su velike gubitke u tim bitkama. Dakle, misliti da Iran daje potporu, pa teško je u to povjerovati u ovom kontekstu. I konačno nešto o radikalizaciji mladih. Iz mog e, osobnog iskustva u regiji mogu reći da je tendencija da se radikalizira narativ, dakle sve zajednice, ne govorimo ovdje samo o jednoj, sve zajednice pokušavaju provoditi jedan narativ koji se temelji na egzistencijalnoj prijetnji koju predstavljaju drugi. Dakle, mi smo još jednom u fazi gdje se zajednice međusobno gledaju na način da je nemoguće na političkoj razini pronaći odgovor govorimo o egzistencijalnoj prijetnji jednim drugim Znači, tek nakon što se izbriše protivnik, onda se može pronaći rješenje. I to su poruke kroz koje se radikaliziraju mladi u regiji. Dakle, prodaje se ta ideja da postoje sa druge strane ljudi, s druge strane granica, kojim žele presjeći Grkljan, koji žele uništiti regiju, izbrisati ih sa, sa karte svijeta. I to su poruke koje oni šalju jedni drugima. Dakle, to dovodi do radikalizacije i to je ono što vidimo e, u regiji, dakle narativ koji se temelji na egzistencijalnoj prijetnji drugih. Još jedan komentar, e, ne znam sam dobro razumio vaše pitanje o Izisu u Turskoj. postoji jedan ambigvitet, dakle, kada je riječ o tome kako se Turska nosi sa fenomenom Izisa to od samog e, početka. Lako je kritizirati ih, dakle, optužiti ih, da su nešto poduzimali, međutim znamo da postoje aktivne čelije izisane na turskom teritoriju koje predstavljaju opasnost, dakle tu je opet ta neka ambivalentnost e, vlade u Turskoj kada je riječ o prijetnji na nacionalnoj razini jedna od e, najvećih e, pogrešaka koju su napravili Turci, dakle u dugoj fazi njihove uplitenosti u sirijsku krizu jest imitirati pakistansku strategiju, dakle pokušati razdvojiti e, skupine, stvoriti jednu lokalnu, jednu lojalnu skupinu koja će dakle oponirati ovoj drugoj. Na koncu gube kontrolu nad e, obe skupine i štete pronalaženju rješenja, dakle sada je situacija na frontu kaotična i nemoguće je njome upravljati na duge staze. Dakle, tako gledam e, na njihovu mogućnost nošenja sa ovoj situaciji. Dakle, od početka nisu shvatili dakle, prijetnju koja je bila usmjerena ka njima, te su primijenili, primijenili strategiju koja se na, na, na koncu pokazala katastrofalnom kada je riječ e, o osiguranju granica. Hvala. Well, Hvala vam, gospodo, na ovim sveobuhvatnim izlaganjima. Imali smo brojna pitanja koja su bila usmjerena našem gostu koji je morao ranije otići ali on je imao prethodno preuzete obaveze. Ako imate neka hitna pitanja ili želite neka pojašnjenja, pa molim vas da ih uputite tajništvu i mi ćemo onda izraditi no pismo za gospodina Gata Rutara i pokušati od njega dobiti pisani odgovor na, na, na to pismo. A ja ne želim e, tu sada još e, vršiti pritisak na Europsku službu za vanjsko djelovanje u tom smislu, ali evo stvarno koliko imate važna pitanja koja biste željeli upititi, uputiti vi molim dajte ih tajništvu i mi ćemo se i dalje baviti ovim e, temama i gospodin je izravno uključen e, dakle u borbu protiv terorizma upravo u toj regiji koja je predmet našeg interesa te ćemo s njim nastaviti komunicirati. Zahvalila bih našim uvaženim gostima, svim e, zastupnicima koji su sudjelovali u raspravi. Molila bih vas e, da, se, da dođete i na drugi dio našeg sastanka. Nastavljamo s radom u tri sata i također imamo zanimljiv dnevni red. Hvala lijepa i dobar vam tek.